I think we can start. Mislim da možemo početi. Drage kolegice i kolege, štovane dame i gospodo, prvo na, tijekom na prvom sastanku u novoj godini vam želim sve najbolje i u novoj godini i privatno i politički u parlamentu. Puno zdravlja, sreće i uspjeha. A danas sjednicu otvara privremeni predsjednik, a to je on, kako to pravila propisuje, onaj koji zadnju sjednicu vodio. Jer danas naime imamo sjednicu na kojoj je zapravo osnivačka sjednica na kojoj ćemo konstituirati novi, da kažemo, saziv i novo predsjedništvo. I sada vas želim odmah uputiti na sljedeće. Kao prvo će se od sada izabrati predsjednik i prema članku 204 našeg poslovnika odabrati četiri podpredsjednika odbora. Počinjemo jasno sa izborom predsjednika odbora. Imena su vam poznata, dakle, moramo jedan, dakle pravila su sljedeća, jedna trećina članova odbora mora biti prisutna, što je ispunjeno, a Katarinu Lutaševsku Julija Pitera mijenja, a Petera Fandalana Ruža Tomaš mijenja. Forum je dakle o postignut, imamo ga. I e, sada ćemo birati predsjednika odbora, pa vas lijepo molim za prijedloge kandidata. Kistela. Hvala. Dakle, klub zelenih bi želio nominirati Karimu Deli. Hvala lijepo. Imamo li još prijedloga? Robert Ile. Hvala. Kao prvo, hvala vam puno na vašem poslu u prethodnih dvije pol godine kao predsjednik odbora. Ja ne želim nikoga predložiti kao kandidata, ali ja u cijelosti poštujem sustav i uvijek je tako bilo u našem odboru da se držimo sustava i pravila. Međutim, pitanje zašto je klub zelenih i gospodin Taylor e, nominirao gospođu Karimu Deli. Naime, nas zanima kao odbor kao odbor nas zanima zašto uopće to mijenjaju, jer mi želimo zadržati svoj ugled kojeg imamo već svih ovih godina. Prema tome moramo biti kompletno transparentni i moramo znati zašto mijenjamo. Koliko ja znam, u prošloj legislaturi smo mi svih pet godina našeg saziva zadržali e, istog predsjednika. Molim vas, budite vrlo kratko. Dakle, koliko smo shvatili, Klub zelenih je imao, dobio ovo predsjedanje na pet godina. Međutim, naš klub zelenih je razmatrao o ulozi predsjednika i raspravljao o tome i onda je odlučio nakon te rasprave da bi predložio Karimu Deli s obzirom na prioritete rada i ostalo da se u ovom drugom dijelu mandata predloži Karima to je jednostavno zapravo jedna proceduralna stvar više bila da se promijeni kandidati na čelo našeg odbora. Hvala lijepo, pa onda da pitamo Karimu Deli da li prihvaća izbor. Da, prihvaćam. Hvala lijepo. Pa onda ako nemamo nikakvih drugih prijedloga možemo i aklamacijom glasovati, odnosno izabrati našu predsjednicu. Znači, ako plješćete, to znači da smo izabrali Karimu Deli za predsjednicu odbora. Dobro, dakle, čestitke gospođo Deli na vašem uspješnom izboru za predsjednicu odbora Trana. Ja vas molim jedan mali trenutak. Naravno, na ovoj predsjednici, ovom odgovornom zadaći želim puno uspjeha i sreća a to želim i cjelokupnom našem odboru TRAN. Međutim, iskoristio bih priliku i kod svima vama se kao dakle predsjedniku odlasku želim zahvaliti na dobroj potpori, na sjajnoj suradnji koju smo ostvarili u protekle dvije i pol godine. Moja zahvala prije svega ide na račun našeg tajništva sa svim suradnicama i suradnicima koji su me cijelo vrijeme podupirali i pomagali. Puno vam hvala od srca. A naravno zahvaljujem i svim kolegicama i kolegama, pogotovo koordinatorima, kao i svim suradnicima našeg kluba i našeg odbora. Nadalje želim se zahvaliti kod povjerenice Violete Bolc. Mi smo imali, tako smo ostvarili sjajnu suradnju, ali i sa članovima komisije s kojima smo bili u stalnom kontaktu, puno, puno dobrih razgovora i rasprava vodili i uvijek uživali u njihovoj potpori. Zahvaljujem i prevoditeljskoj službi, naravno da nisu uvijek isti na našem tranu, ali svima koji su radili za tran, od srca hvala. Bila mi je to velika čast, ali i radost biti predsjednikom ovog važnog odbora za promet i turizam. I mislim da smo u proteklih dvije i pol godine puno toga zajedno i postigli. Želim vas podsjetiti samo na uspješno zaključivanje četvrtog željezničkog paketa na kome smo dugo radili. I jedna jedna sitnica, ali to je recimo da smo dobili jednu uniformiranu evropsku tehničku dozvolu za sva vozila na tračnicama. Uz korištenje razumnog i pametnog financiranja evropskih e, prometnih koridora, što smo postigli kroz instrument za povezivanje Europe i EFSI-a i tu smo bili vrlo kritični i teški, ali smo onda uspjeli zaista postigli smo da se sa onih 110 milijuna eura povežu i ove mali prekograničke veze. Prema tome vidite, barem 10 godina sam ja inače na tome radio i onda sam se jako, jako radovao da smo zajedno uspjeli to privesti uspješno kraju. Europa se mora srast, Europa mora srast, mora se osigurati radna mjesta, a ekologija, okoliš mora biti zaštićen. To su dakle ta tri glavna tri cilja E, naše prometne politike i još jedan naglasivši ta tri cilja, ja predajem sada predsjedništvo moje kolegici Karimi Delim. Molim, Karima, izvolite, uzmite, uzmite mjesto na podiju. Gospodine predsjedniče, ili da kažemo predsjedniče u odlasku. Hvala vam puno. Neće vas nik sigurno iznenaditi da smo mi u klubu Pučana prošlog tjedna s velikim zanimanjem pratili što se ovdje događa u klubu zelenih. A i u odnosu na vas što se događa. U ime naše kluba zastupnika vam želimo zahvaliti, iskreno zahvaliti na svom vašem radu, ali isto tako želimo reći da Mihael Kramer nije sada nestao, nego i dalje ostaje članom odbora TRAN a zahvaljujući svim vašim naporima i vašem radu znam da gdje god tamo nekih manjaka ima ili se pokažu u željezničkom prometu ili bilo kakvih manjaka u biciklističkom prometu Europe, znamo da će Mihael Kramer intervenirati. Prema tome mi vjerujemo da ćete ostati aktivni u ovom odboru i još jedan puta vam hvala a mi ćemo nastaviti neometano dalje raditi i obavljati sve što je nužno. Naravno, sve mora postati malo zelenije, ali mora ići malo brže. Hvala vam lijepo. A sada doista predajemo predsjedanje kolegici Deli. Mes chers collègues, bonjour. Uvaženi kolege, dobar dan. Bez gubljenja vremena prelazimo na nastavak snimaške sjednice i odabir potpredsjednika predsjedništva. Započnemo sa izborom prvog potpredsjednika. Imamo li kandidata? Gospodine Telička, predsjedateljice, najprije dopustite mi da vam čestitam i nadam se da ćemo održati kontinuitet eh, s prethodnim predsjedništvom. U ime Aldea ja predlažem eh, da se držimo kontinuiteta i predlažemo ime LDA Dominika Rikea koji je naš kandidat. Gospodine Rike, slažete li se s kandidaturom? Da, predsjednice. li drugih kandidata? Nema drugih kandidata. Postupit ćemo aklamacijom vašem izboru. Gospodine Rike, čestitam vas. Čestitam vam i molim vas da mi se pridružite za predsjedničkim stolom. Nastavljamo s izborom drugog potpredsjednika. Monsieur... Gospodine Wim van den Kamp, izvolite. Predsjedateljice, dobro. Mislim da ću nastaviti na nizozemskom. Najprije dopustite mi da vam čestitam. Iskreno, veselim se što Frederik Rike uz vas predstavlja kontinuitet, no nadam se da ćemo izbjeći dominaciju frankofonih i stoga predlažem na mjesto drugog potpredsjednika Ditera Koha, člana kluba zastupnika Europske puške stranke i koji je jako dobro upoznat sa e, dosjeima koji se tiču transporta. Mislim da je to jako dobro za ovu francusko-njemačku os. Monsieur êtes-vous d'accord? Gospodine Ko, slažete li se s ovom kandidaturom? Slažem se, slažem. Dobro. Dakle, putem aklamacije ćemo vas izabrati. Molim vas da mi se pridružite za predsjedničkim stolom. Idemo dalje. Biramo trećeg podpredsjednika. Imamo li kandidata? Gospodin Zile. Hvala predsjednice. Dopustite mi također da vam čestitam na imenovanju i želim vam eh, puni uspjeh u predsjedanju ovog odbora mi smo uvijek održavali dobre i prijateljske odnose i nadam se da ćete uspjeti dalje. Dopustite da kandidiram uh, u ime ECR-a uh, Tomaša Porebu na mjesto trećeg potpredsjednika. Gospodine Poreba, slažete li se s kandidaturom? Da, slažem se. Molim, dakle, da potvrdimo ovu kandidaturu aklamacijom. Félicitations, monsieur Poreba. Čestam, gospodine Poreba. Možete mi se pridružiti za predsjedničkim stolom. Prelazimo na izbor četvrtog potpredsjednika. Imamo li kandidata? Gospodine Ertul. Hvala vam lijepo, gospođo predsjednice i s moje strane u ime kluba zastupnika socijaldemokrata čestitamo na izbora, izboru i uvjereni smo da se možete osloniti i računati na potporu socijaldemokrata. Ali ne bih želio propustiti priliku, sam malo zakasnio, a da ne zahvalim našem prethodnom predsjedniku odbora, gospodinu Mihajlu Kramaru. Evo, Mihajl, sjediš tu malo iza nas. Hvala ti puno na ove dvije i pol godine koje si vodio ovaj odbor i mislim da si zaista ostavio traga, da kažemo udario svoj pečat, jer s smo imali zaista jednog potvrđenog stručnjaka za pitanja prometa i želim ti sve najbolje u daljnjem radu. A osim toga bih iskoristio priliku i da našim cijenjenim kolegi Istvanu Ueliju predlažim, da njega predlažim kao Istvana, kao četvrtog pre, podpredsjednika odbora. Mislim da je kolega Ueli u proteklih 4-5 godina je zbilja dokazao da ima jako puno stručnog znanja, kompetencije na području prometa i turizma i u smislu dobre suradnje i kontinuiteta. E, socijalisti bi željeli kolegu Uelija predložiti kao četvrtog potpredsjednika. Hvala. Gospodin slažete li se s kandidaturom? Da, u potpunosti velika će biti čast služiti ovaj odbor na mjestu potpredsjednika. Nemamo drugih kandidata? Stoga predlažem da putem aklamacije potvrdimo vašu kandidaturu. Čestitam, gospodine Vali, i pozivam vas da nam se pridružite za predsjedničkim stolom. Mes chers collègues, Dragi kolege, sastavili smo predsjedništvo. U svojstvu nove predsjednice odbora moram vam reći, dragi kolege, kako najprije želim zahvaliti Mihaelu Krameru na obavljenom radu tijekom dvije i pol zadnje godine. Najpša hvala, Mihajlu. Doista sam jako ponosna na vaš odabir, jer time što ste izabrali ženu, mlađe generacije, uputili ste veoma jak signal europljanima. Nikada ne bih mogao pomisliti jednog dana kako ću biti na čelu ovako značajnog odbora kao što je odbor za promet. Ovo je velika čast za mene, no istovremeno svjesna sam i da se ovdje radi o velikoj odgovornosti. No istovremeno, dragi kolege, želim reći kakav divan izazov olakšati kretanje naših sugrađana, omogućiti dostupnost mobilnosti za sve njih gdje god bili, prilagoditi naš način života i poštovati okoliš zahvaljujući novim tehnološkim mogućnostima, jamčiti svima kvalitetan posao, koji će ih ispunjavati i koji će biti u službi općeg dobra. To su divni zadaci. Ti zadaci za mene rezimiraju se jednom riječju. Zajedno. ću predsjednica svih zastupnika u ovom odboru. Vrata mog ureda bit će vam uvijek otvorena. Istovremeno se obraćam i tajništvu, vi niste birokrati, vi ste stručnjaci koji radite u službi zastupnika, tako da ovo što sam rekla za moja vrata koja su otvorena, to vrijedi i za vas naravno. U europskom projektu potrebni smo svi. Izazovi koji su pred našim odborom brojni su. I sada moramo prilagoditi zakonodavstvo kako bi tehnološki napredak kao što je autonomni auto mogli bolje funkcionirati. O tebi se obraćam, Ismail. Moramo isto tako napredovati na području dronova kako bi ovaj fenomenalni napredak mogao napredovati bez opasnosti. Sada moramo dinamizirati sektor turizma kako bi bio održiv i poželjan. Sada moramo uspostaviti jasna, jednostavna socijalna pravila kako bismo izbjegli imploziju Europe zbog socijalnog dumpinga. Sada moramo uključiti transport u borbu protiv klimatskih promjena, odnosno zatopljenja i moramo e, se prvenstveno baviti e, pomorskim prometom, željezničkim prometom i biciklima, a sad ovo je vama upućeno gospodine Van den Kamp, moramo izbjegavati zagađenje kako bismo sutra mogli svi udisati čist zrak i zahvaljujem svim zastupnicima članovima odbora za promet koji su u komisiji EMIS koji su jako pažljivi i ulažu ogroman trud kako bi se izvukle sve pouke iz Dieselgate-a. Dakle, dragi kolege, zaključno vam želim reći sljedeće. Otvorimo vrata, prozore, budimo jasni i vidljivi prema vani. Ja ću biti vaša glasnogovornica u pregovorima s komisijom i vijećem. Transport je temelj svakodnevnog života za naše sugrađane. Imaju pravo znati što je to što radite za njih i u njihovoj službi. Ja ću se postarati dakle da jasno budu vidljivi svi naši radovi, naše odluke i sigurna sam kako ćemo zajedno od ovog mandata napraviti pravi uspjeh. A to počinje već sad. Idemo, dragi kolege, bacimo se na posao i sada ćemo kroz nekoliko minuta primiti predstavnike Malteškog predstavništva. Hvala Nous pouvons reprendre la séance. Možemo nastaviti sa zasjedanjem uz novo predsjedništvo, a i novo predsjedništvo vijeća, malteško predsjedništvo. Molim vas eh, da pozdravimo dva ministra novog predsjedništva, malteškog predsjedništva, Joa Mesija, ministra prometa i infrastruktura gospodina Edvarda Zamita Leusa, ministra turizma. Želim vam dobro došlicu na naš na sastanak našeg odbora. Da ću vam riječ na desetak minuta kako bismo zajedno čuli koji će biti prioriteti vašeg predsjedništva napose kada je riječ o stvarima koje su nadležnost nadležnjeg odbora, a onda ćemo započeti raspravu s kolegama. U svakom slučaju želim vam dobrodošlicu na sastanak našeg odbora. Izvolite. O Lodva tajba. Matur lahar sena, Loro paket me pa... Zadnjih 16 godina vidjeli smo da je Europa mjesto nade, prosperiteta i mira, a i razvoja. A to mi je tako zahvaljujući viziji tvoraca europskog projekta, dok su drugi bili skeptični glede onoga svega što možemo stvariti, kako možemo raditi zajedno. I na 60. 60. obljetnicu europskog projekta sada je došao red na Maltu, državu člancu, da je vodi i dobila privilegiju voditi Europsku uniju i vijeće. Ovo je vrijeme da vidimo što je ostvareno i zaštitimo ono što je ostvareno, te da jasno komuniciramo koje su koristi ovog projekta za naše sugrađane. Koristi koje ponekad zaboravljamo. Ovo je također i dobra prilika da se okrenemo naprijed. Europi je potreban novi polet i novi događaji u Europi jasno su nam pokazali da Europska unija mora se približiti svojim građanima i učinkovito komunicirati svoje važne odluke koji idu u smislu stvaranja novih mogućnosti za europljane i treba im pružiti mogućnost da ostvare ono što trebaju ostvariti. Politički događaji koje smo vidjeli zadnjih godina pokazuju nam da su nam potrebne hitne reforme. Sada imamo jasnu poruku i moramo biti bliži našim sugrađanima. Stoga moramo se nositi s europskim projektom. Mi smo spremni dati svoj doprinos europskom projektu i želimo raditi u okviru ovog predsjedništva i blisko surađivati s vama kako bismo imali jaču Europu. Znamo da je šestomjesečno razdoblje dosta kratko, no mi smo ambiciozni i želimo ovaj projekt učiniti vjerodostojnim, ali smo i realni, znamo koja su naša ograničenja. Također svjesni smo i svojih aduta. Dakle, predstavljamo se kao pošteni sugovornici bez tajnih skrivnih ciljeva. Istovremeno ćemo surađivati sa Europskim parlamentom u duhu poštenje suradnje. Činjenica što su predsjednik vlade, potpredsjednik vlade, ministar financija i čelnik oporbe, činjenica što su svi oni bili bivši eurozastupnici, pokazuje da razumijemo koji je značaj Europskog parlamenta i da ste vi izravni predstavnici Europljana te da radite u njihovu punom interesu. Ponosni smo što držimo čelništvo ovog predsjedništva i glavni prioritet jest stvoriti novi polet u Europi koji će približiti Europljane, bilo da se radi o potrošačima, odnosno onima koji stvaraju e, nove vrijednosti, dobra i e, prioriteti su jedinstveno tržište, politika susjedstva, socijalna inkluzija i pomorska pitanja. Mi vjerujemo kako naši sugrađani imaju opravdane brige i trebamo ih saslušati. Ne mislim da trebamo ulaziti u prioritete, no uz e, vaše dopuštenje predsjednice želio bi se posvetiti prvenstveno temama kojima se inače bavi vaš odbor predsjedateljice. Gospodo, veliko, velika mi je čast e, doći pred vas i predstaviti prioritete odbora za promet e, pod malteškim predsjedništvom. Tijekom prepreme malteškog predsjedništva imao sam mogućnost susreti se s brojnim od vas. Ti sastanci bili su od koristi i omogućili mi da bolje razumijem vaše prioritete i vaše zabrinutosti. Jasno, svi se slažemo kako su svi vidovi prometa važni za europljane, te kako je Europa uspostavila zdrav zakonodavni okvir za boljim, sigurnijim E, i učinkovitijem e, sustavu prometa koji omogućava da se stvaraju nova radna mjesta i gospodarski razvoj. Tijekom, godina bolje smo surađivali jedni s drugima kako bismo uspostavili bolje prometne mreže i očuvali e, europsko gospodarstvo. U narednih šest mjeseci namjeravam zadržati taj polet i surađivati blisko sa svima vama kako bismo u potpunosti uključili transport u jedinstveno tržište i bolje koristili e, postupak digitalizacije. Malteško predsjedništvo će prema svima jednako postupati i surađivat ćemo i, na, i sa nizozemskim slovačkim eh, predsjedništvom, eh, uključujući i rad prethodnog eh, predsjedništva i raditi na konkurentnosti sektora za promet i jačanju unutarnjeg tržišta. Ponavljam, želim dobru suradnju sa svima i zahvaljujem svim partnerima na dobroj suradnji. Namjeravamo isto tako pomorstvo držati visoko na popisu prioriteta i imamo potrebu za održivijim i konkurentnim pomorskim sektorom i želimo imati načelo eh, dakle držati se načela eh, da je pomorski sektor, do kojeg mi je osobno jako stalo, eh, želimo od njega učiniti primjer moderne industrije koji će preći u potpunosti na digitalizaciju i preći na e, čišći čišću industriju. Ovo je dobro za tržišno natjecanje konkurentnost europskog maritimnog sektora. Moramo pokazati njegove pozitivne atribute, osobito e, održive e, dobiti održivu korist. To je jedinstveni način da privučemo europsku mladež ka pomorskim strukama. za različitim mišljenjima svi se slažemo da sigurnost e, mora biti na prvom mjestu. I s obzirom na veliki broj e, europljana koji putuju e, more, pomorskim putovima, sigurnost putnika je jako važna i to će biti jedan od prioriteta našeg predsjedništva. namjeravamo započeti pregovore s parlamentom čim prije moguće, gleda sva tri prijedloga, a sa ciljem da to bude zaključeno do kraja našeg mandata. Glede međunarodnih e, e, putničkih brodova predsjedništvo će olakšati koordinaciju rada glede sigurnosti putnika u okviru Međunarodne pomorske organizacije. Predsjedništvo je posvećeno e, ciljima zaštite okoliša glede otpada iz putničkih i trgovačkih brodova. pomorske i lučke usluge trenutno su zastarjele i stoga je potrebno ažurirati postojeće zakonodavstvo i učiniti ga sukladnim sa postojećim potrebama. Predsjedništvo se nada da ćemo pravovremeno uspjeti napraviti prilagodbu ovih važnih dosija. Zastarjelo zakonodavstvo otežava napredak koji želimo svi ostvariti. Imajući na umu prijedlog eh, direktive o priznavanju E, profesionalnih kvalifikacija. Naša namjera je e, nastaviti rad prethodnika i nastaviti s pregovorima s parlamentima. Želim skoristiti ovu priliku i zahvaliti i Europskom parlamentu i Slovačkom predsjedništvu na ostvarenom napretku glede ovog dosija, no naravno još trebamo raditi na tome. Uvjeren sam da pragmatično i profesionalno rješenje možemo napraviti, e, možemo, možemo doći do pragmatičnog rješenja iako Malta nema unutarnjih vodnih puteva, siguran sam da ćemo e, raditi zajedno na TNT projektu. E, unutarnji vodni putevi su ključnog značaja za Europu. Zemlje koje imaju unutarnje vodne puteve, za njih je jako važno međusobno povezivanje e, mreže TNT za njihov gospodarski napredak. Što se tiče kopnog prometa, pregovori o predlogu komisije za periodičnu obuku bit će pokrenuti. Ova direktiva mora biti uspostavljena kako bismo međusobno bolje e, uznali uzmali obzir kvalifikacije jednih drugih. Posljedično napretku u u zadnjih desetak godina. Postojeće zakonodavstvo mora e, biti bolje usklađeno e, glede obuke. Ovo se ne tiče samo sigurnosti na cesti i sigurnosti putnika, već e, je nešto pogoduje i unutarnjem tržištu i olakšava unutarnje tržište i uspostavlja jedinstvena pravila za, za poslodavce i vozače u EU. Kao što je povjerenica Bulc rekla, E, namjeravam e, organizirati konferenciju koja se bavi sigurnosti u prometu e, u Europi. To ćemo tijekom našeg šestomješnog mandata napraviti i pokrenut ćemo i brojne političke debate i nastojati uspostaviti brojne sporazume. Naravno, mi smo željni jasno napredovati. Jasni smo da imamo vremenska ograničenja, ali nastojat ćemo isto tako predložiti brojna rješenja tijekom malteškog predsjedništva. E, isto tako imamo na umu i e, direktivu e, prometa željeznicom. Znam da imamo, postoje brojne problemi koje treba rješavati, no mi nemamo željeznički promet, ali u svakom slučaju mislimo da možemo sudjelovati u dati doprinos u raspravama. Nama će biti lako sudjelovati e, kao posrednik. Željeznički promet e, i pomorski promet e, i zrakoplovni promet jako su važni, dakle rad EMSE, EASE i ERE. Što se tiče ekoloških mjera, od ključnog značaja da svi sektori e, pragmatično i na održivi način rade na iznalaženju održivih rješenja. Planaštičko predsjedništvo nastoje, nastoje će e, zadržati uspostavljen ritam rada e, IMO-a, osobito kada se radi o sveukupnoj borbi za smanjenje stakleničkih plinova. Ja sam osobno pokrenuo, poduzeo inicijativu da pozovem veliki broj e, e, važnih e, gostiju koji će organizirati konferenciju o održivosti pomorskog transporta. Dragi kolege, mi želimo učinkovito raditi kako bismo zadržali naše zajedničke interese, kako bi europski transport bio spreman za, iz budućnosti. Želimo učiniti sektor čist, konkurentan i siguran u svem interesu Europljana. Kao što znate, imamo ambiciozan program a kako bi to bilo ostvareno, svi ovisimo o suradnji s vama. Naša namjera jeste držati otvoren dijalog i veselim se suradnji s vama, a u interesu Europljana. Sada želim još par riječi reći na malteškom. Kao što vidite, naš mandat eh, je sredotočen na sektor prometa i želimo potpunosti biti inkluzivni, osobito kada se radi o željezničkom sektoru. Mi nemamo željeznice, no ipak pridajemo isti značaj i unutarnjim plovnim putovima. I zaključno želim reći da bi bilo divno kada biste nam došli u posjetu ožujku i da sudjelujete na našim konferencijama te da sudjelujete i, u, i na našoj konferenciji u travnju e, glede konferencije koja ima za cilj jačanje sektora prometa koje, do kojeg nam je doista jako stalo. Hvala. Hvala najljepša, gospodine e, Mizi. Sada predajem riječ e, gospodinu Zamitu Luisu, koji također ima 10 do 15 minuta na raspolaganju. Izvolite. Thank you e, very much. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća. Čestitam vam i na vašem imenovanju, a čestitam e, i e, prethodnom predsjedniku gospodinu Krameru koji je jako dobro e, vodio ovaj odbor. Poštovani zastupnici Europskog parlamenta na prvom na početku vam se želim e, zahvaliti što ste nas pozvali na ovaj sastanak. Mi ovdje sada predstavljamo dakle predsjedništvo e, Europske unije. Gospod Gospodin e, Mici je upravo rekao da e, je nizozemsko i slovačko predsjedništvo uradilo jako dobar e, posao, a sada ću reći nekoliko riječi o našim prioritetima što se tiče zračnog prometa i turizma. Paket za zračni promet ima za cilj razviti gospodarstvo, ojačati europsku ulogu Europske unije kao dobrog aktera na međunarodnoj sceni. Stoga Malteško predsjedništvo e, želi e, ojačati zakonodavni okvir, a istovremeno e, olakšati razvoj gospodarskih aspekata zračnog prometa koji će omogućiti bolji gospodarski rast i stvaranje novih radnih mjesta. Želim reći nekoliko riječi o e, reviziji e, uredbe Europske agencije za sigurnost zračnog prometa. Predsjedništvo smatra da je ovo e, prioritetan dosje, budući da se radi o sigurnosti europskih građana. Sasvim je jasno da oba zakonodavca, dakle su zakonodavci, žele siguran i učinkovit zračni promet u Europskoj uniji, a EASA nam u tome može pomoći. tu postoji međusobna ovisnost e, između drugih e, sektora e, prometa kao i sektora okoliša te e, smo stoga usvojili jedan opći pristup e, u vijeću. Imamo jedan uravnotežen tekst e, na temelju kojeg namjeravamo pregovarati s Europskim parlamentom i nadamo se da će pregovori početi što je prije moguće. Predsjedništvo će učiniti sve što je u njenoj moći kako bi došli do dogovora sa Europskim parlamentom i uvjeren sam da možemo na učinkovit način raditi na ovom dosjeu. No, međutim, kada govorimo o pregovorima, govorim i o fleksibilnosti koju moraju iskazati obje strane. Takav sporazum na ovom području bi bio jako bitan za zračni promet i zajamčio bi najvišu razinu zaštite europskih građana. Ne smijemo propustiti ovu priliku i moramo raditi zajedno. S obzirom na eh, predloge koje ćemo dati o e, zaštiti e, i zabrani smanjivanja e, korištenja nelojalnih praksi. Malteško predsjedništvo namjerava napredovati i predstavnici industrija su od nas tražili da se revidira ovo zakonodavstvo jer sadašnje zakonodavstvo jednostavno nije lako primjenjivo. Stoga smatramo da ovi novi prijedlozi trebaju biti takvi da će nam omogućiti e, stvaranje novih instrumenata koji će zajamčiti e, dobru konkurentnost u Europskoj Što se tiče e, sporazuma sa trećim zemljama, Maltiško predsjedništvo će težiti e, ka napredovanju na e, ovim sporazumima kao i na e, raspravi o novim sporazumima. Na taj način ćemo imati još više standardne za sigurnost, zaštitu i zaštitu okoliša. Sada moram reći nekoliko riječi o prioritetima koji se tiču turizma a govorim kao predstavnik jedne od najmanjih e, europskih e, država čije se gospodarstvo temelji na turizmu. Ne smijemo zanemariti značaj ovog sektora. To je e, sektor koji najviše doprinosi europskom gospodarstvu. Za Maltu je ovo jako bitan sektor E, jer se na njega najviše oslanjamo. Stoga moramo imati jaku politiku na europskoj razini koja će imati za cilj poboljšanje konkurentnosti europske turističke ponude. E, na taj način ćemo ojačati i jedinstveno tržište ovog sektora, e, funkcionalno tržište, jača gospodarstvo, povećava kvalitetu i stvara prostor za otvaranja novih radnih mjesta. I zbog toga smatramo da je ovo jako bitan cilj. Moramo u potpunosti iskoristiti unutarnje tržište, e, učinkovito e, razviti digitalno tržište kako bismo imali e, opipljive rezultate za naše E, naša poduzeća i naše građane. Moramo ukloniti sve prepreke e, pristupa uslugama našim državama. Nove tehnologije su e, donijele revoluciju u načinu putovanja naših građana. Stoga se moramo tome prilagoditi ekonomija dijeljenja nije novi koncept. To je koncept koji je unio određene izmjene u e, sektoru turizma. Mi sada moramo iskoristiti ovu novu priliku koja je pred nama, ali istovremeno moramo pokušati zajamčiti e, jednaka pravila igre za sve aktere u turizmu. E, Mateško predsjedništvo zna da su poduzete određene inicijative na europskoj i međunarodnoj razini, kao na primjer e, inicijativa Turizam za 2018. godinu E, mi smatramo da je turizam usko povezan s kulturom, te stoga moramo zajedno raditi na poboljšanju europskih turističkih, europske turističke ponude i e, moramo vidjeti kako se suprotstaviti drugim velikim tržištima kao što je Kina i moramo zaustaviti e, odlazak naših turista e, drugdje i to je cilj ovog malteškog predsjedništva. Mi znamo da postoji manevarski prostor za poboljšanje konkurentnosti turističkog sektora na europskoj razini. Zato Malteško predsjedništvo namjerava organizirati konferenciju na visokoj razini na temu turizma u svibnju ove godine. Mislim da će to biti sjajna prilika za raspravu o svim značajnim pitanjima koji imaju za cilj povećanje konkurentnosti europskog e, turizma. E, još jedan od prioriteta je E, značaj e, kineskog e, turizma u Europi. Ne smijemo propustiti ovu priliku jer tu imamo ogroman udio na tržištu. E, uz inicijativu za 2020. godinu Europa Kina organizirat ćemo i jednu veliku konferenciju na kojoj ćemo okupiti predstavnike država i privatnog sektora. Moj kolega, gospodin Mici, je govorio o prioritetima u pomorskom sektoru i ja bih samo iskoristio ovu priliku kako bih naglasio značaj e, inicijative plavog rasta jer je to nešto što će nam omogućiti da ispunimo ciljeve strategije za 2020. godinu, a radi se o ciljevima održivog razvoja. Tu imamo ogroman potencijal za rast. To je prilika koja, e, koju imamo da stvorimo nova radna mjesta sa dodatnom vrijednošću u sektoru turizma. Moramo učiniti još više kako bismo se borili protiv e, problema e, sezonskog zapošljavanja, kako bismo e, Eh, iskoristili eh, nautički i pomorski turizam, otvarali nova radna mjesta i eh, ostvarili ciljeve inicijative za plavi rast. Zaključno, poštovani zastupnici, želim naglasiti značaj zračnog prometa i inter povezanosti, odnosno međusobne povezanosti ovog sektora sa turizmom. Ako priznamo značaj e, zračnog prometa, e, onda ćemo imati solidan temelj za daljnje pregovore i dijalog. U sadašnjem e, svijetu globalizacije povezanost je jako bitna i za europske građane i poduzeća. Ovo je jedan veoma širok koncept, ali je dosta konkretan za Europsku uniju. Maltiško predsjedništvo će raditi na ovom pitanju narednih šest mjeseci kako bismo postigli napredak na svim dosjejima koji su na stolu i nadamo se da ćemo tako stvoriti e, konkurentniju i sigurniju e, industriju zračnog prometa, a sve to u interesu europskih građana. Siguran sam da će sve moje kolege za vrijeme davanja e, Malte činiti sve kako bismo postigli ove ciljeve e, i pozivam vas sve naravno na Maltu e, i da dođete na naš sastanak, odnosno konferenciju o turizmu koja će biti organizirana. A nadamo se da će naša zemlja voditi ka ostvarenju viših ciljeva za turizam i e, zračni promet u Europskoj uniji. Hvala. Hvala e, gospodine ministre. A sada otvaram raspravu. Prvo će riječ dobiti koordinatori. Gospodin Wim van de Kamp, e, imate tri minute na raspolaganju. Najmanje tri minute. <laughs> U redu, ovo je samo uvod, gospodine Van de Kamp. Hvala. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja naravno želim iskoristiti ovu priliku da zaželim dobrodošlicu našim gostima. Želim im puno uspjeha u budućem radu. Vidim da e, im je program dosta ambiciozan, iako nije lak a ako smo dovoljno iskreni, onda ćemo i priznati da smo do sada imali jako dobro iskustvo s malim državama koje jednostavno e, daju neki novi dinamizam Europi. Želim reći nekoliko riječi o turizmu. Ja imam jako dobro pozitivno iskustvo e, na Malti. E, kada sam tamo išao kao turist e, gdje sam e, kod katedrale vidio te bivše engleske autobuse. To je za nas bilo jako e, dobro turističko iskustvo. Gospođo predsjedavajuća, mislim da mi svi znamo kakav gospodarski interes predstavlja turizam u Europi. Mislim da kolega Montero se slaže s tim i uvijek nam je cilj privući još više turista u Europu. Zato moramo naglasiti značaj ove industrije e, naročito uz sve što se dešava u Sjedinim američkim državama, sada moramo još više naglašavati e, našu dodatnu vrijednost. No, pitam se što se e, dešava sa pitanjima kao što, su, kao što je Schengen ili e, migracije e, ili tražitelj azila. To su sve pitanja koja ne smiju ugroziti naš turizam. Gospođo predsjedavajuća, ja sam dobro slušao što je rekao gospodin Mizi, e, koji je rekao da moramo ponovno uspostaviti kontakt s našim građanima i slažem se s tim. Danas u Europi situacija nije dovoljno dobra i moramo pokušati ponovno uspostaviti dijalog s našim građanima. E, drago mi je što je to jedan od prioriteta Malteškog predsjedništva. Drugo, Brzina djelovanja. U Europi smo dosta spori u ispunjavanju ciljeva na području turizma. Mislim da ako Malta, ta mala zemlja, uspije ubrzati ritam, rezultat koji ćemo postići će biti sigurno sjajan. Ako mi dozvolite samo još nekoliko riječi o zračnom prometu. E, ministar je govorio o Europskoj agenciji za sigurnost zračnog prometa. Kolega Marinesku možda može reći nešto više o tome, ali niste govorili o pravima putnika. Ne znam da li trebamo ovdje govoriti o Gibraltaru i problemima između Španjolske i Velike Britanije s obzirom na vašu povijest. Možda biste vi mogli djelovati na sva ta pitanja. Također što se tiče sigurnosti prometa. Vi ste rekli da to je jedan od e, vaših ciljeva. Govorili ste i o digitalizaciji. i Drago mi je što ste to spomenuli i e, želim vam puno uspjeha u budućem radu. Hvala. Gospodine, evo, prekoračili ste dodjeljene dodijeljeno vrijeme. E, sada imamo predstavnika SND-a. Hvala vam lijepo i s moje strane i u ime socijalističkog kluba zastupnika gospodo ministri. Želimo vam puno, puno uspjeha u sljedećih pet i pol mjeseci tijekom još ostatka vašeg predsjedanja vijećem. Naš socijaldemokratski klub zastupnika će vas naravno i svim snagama podupirati i jako su nam dragi ove vaša težišta rada koja ste ovdje ocrtali, vaši prioriteti. Posebno nam je drago da i dalje namjeravate kao jedan od svojih glavnih ciljeva pozicionirati Europu kao globalno jednu od prvih destinacija. Naravno da imamo nekoliko tu manjaka, deficita koje smo e, proživjeli kad je turizam u pitanje, zato nam je jako drago da je vaše predsjedanje tako visoko upisuje među svojim ciljevima turizam. Vi ste govorili o vašim planovima da razvijete turizam s Kinezima. I e sad nas zanima u kojoj mjeri možete djelovati, nam, recimo Europsko vijeće, kako bi se ovaj relativno kruti vizni režim u Europi malo olabavio, a da se pritom ne ugrozi sigurnost, naravno, jer to bi bilo vrlo bitno za te treće zemlje, za turiste iz trećih zemalja koji bi onda i u većoj mjeri mogli dolaziti u Europu. Vi ste govorili o Kini, naravno, potpuno ste u pravu jer broj turista iz Kine stalno raste i u prošlosti smo stalno iznova koristili tu priliku da razgovaramo sa stručnjacima iz Kine ali i stručnjacima za Kino. Pa smo vidjeli da još postoji pun čitav niz specifičnih želja kineskih turista koje bi tu trebali u Europi realizirati, dakle da kažemo po mjeri skrojiti mnoge stvari, mnoge programe. I mogli da bi o tome mogli još malo više pričati i razgovarati, da vidite šta bi mogli napraviti da budemo više po njihovoj želji. Zatim, kao jedan od drugih jedan od sljedećih važnih prioriteta ste istaknuli sigurnost zračnog prometa i unapređenje rada Europske agencije za to, to jest EASE. Zatim, što nam isto jako drago, onda smo pozdravljamo i što govorite o digitalizaciji, jer mislimo da je upravo digitalizacija jedna od glavnih pokretača za mobilnost u Europi. Jer vidite, mi smo govorili o automatskom upravljanju vozilima, automatskim autopilotima, da ih tako nazovemo, u kamionima i autima. Pa sad se pitamo kako bi mi mogli kao, kao odbor za promet Europskog parlamenta bolje još surađivati sama na ostvarenju svih tih ciljeva. A na kraju, još jedan put hvala i želimo puno uspjeha vašem predsjedanju i nadamo se dobro suradnju. Hvala najljepša, gospođo predsjedavajuća. Ja e, želim pozdraviti oba ministra i želim se zahvaliti što su došli na sastanak ovog odbora. E, sasvim je jasno da za Maltu jedan od prioriteta u e, prometu bude pomorska sigurnost. Vi ste jako dobro opisali e, da je sigurnost putnika, sigurnost plovila jedan od vaših prioritetnih ciljeva, ali kada već govorimo o e, razvoju e, prometa koji poštuje okoliš od 2015. godine postoji E, zakonodavstvo vezano uz emisije sumpora u pomorskom prometu. Ne mislite li iskoristiti vaše predsjedanje da se o tome govori i na sredozemlju? E, ne bi li bilo dobro primijeniti isto zakonodavstvo i ovdje, jer na Baltičkom moru nemamo samo europske države oko tog e, mora, već i neke druge države, a uspjeli smo u tome. E, također na vašem programu imate i predlog za e, teretni promet i znam da možete li nam reći nešto više o ovom tržištu na Malti, što točno želite učiniti po ovom pitanju prije nego što nam komisija da konkretne prijedloge. E, gospodine ministre, hvala vam najljepša na vašem uvodnom govoru. Želim postaviti jedno pitanje o turizmu. E, prije nekoliko godina, za vrijeme latvijskog predsjedništva, e, se govorilo o e, takozvanom europskom turizmu, naročito privlačenju kineskih turista. No zanima me da li to zaista funkcionira kada kažete kinezima da dođu u Europu, oni se pitaju gdje e, postoji konkurencija između europskih država, e, ne samo e, između Švicarske i Europske unije, već kineski turisti kada dolaze u Europsku uniju dolaze da posjete cijelu Europsku uniju. Da li mislite da je ovaj inicijativa funkcionira ili je bolje da svaka zemlja pojedinačno predstavlja svoju zemlju i privlači turiste na taj način? Hvala. Merci, monsieur Zille. Hvala gospodine Zime. Gospodin e, Telika, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja također želim pozdraviti ministre u ime kluba zastupnika ALDE. Ispričavam se što ću e, morati napustiti ovaj sastanak nakon ovog izlaganja, ali moji kolege će zapisati vaš odgovor. Ako mogu samo reći nekoliko riječi o turizmu, jer e, kao što ste i vi rekli, ovo je sjajna prilika za razvoj e, ove grane. To nije uvijek nešto što čujemo od predstavnika predsjedništva Europske unije, a ja zaista smatram da ovo je jedna grana koju možemo dalje razvijati. Zašto e, ovoliko cijenim što ste povezali ovo pitanje sa zračnim prometom? E, zato što to može djelovati kao očigledno i smatram da tu postoji neiskorišten potencijal i neiskorištena e, povezanost između europskih E, odredišta. E, vi ste govorili o kineskim turistima, ali ima ih i iz drugih zemalja. Kada se govori o e, integriranju prometa u unutarnje tržište, tu zaista konkretno mislimo na turizam. I trebamo izmijeniti način razmišljanja jer moramo vidjeti e, kakav turizam želimo razviti. Tu se ne radi samo o jednoj ili dvije države e, članice Europske unije. Radi se o ljudima koji prelaze velik broj kilometara kako bi došli u Europsku uniju i žele posjetiti sve zemlje ili što više zemalja. Zato trebamo imati jedan integriran pristup i pokušati riješiti ovo pitanje. Što se tiče pomorske e, pomorskog e, prometa. E, tu također bih se želio osvrnuti na hitnu reformu o kojoj ste vi govorili. E, i te trebamo iskoristiti ovu priliku da to sada učinimo. Ja sam bio izvjestitelj u Sjeni za e, mnoge e, dosje vezane uz promet i ne vjerujem da je sada taj neki sjajan trenutak da dođe do tih reforme. Mislim da ljudi u državama članicama jednostavno ne razumiju što se dešava, a činjenica je da imamo fragmentirano tržište. To je zaista stvarnost i e, mislim da bi vaše predsjedništvo e, imalo više uspjeha kada bi e, gledalo i izvan vremenskog okvira koji je vama na raspolaganju. Moramo u potpunosti promijeniti stav i shvatiti da unutarnje tržište je nešto na što se treba gledati na jedan vrlo praktičan način. Mislim da bi to bilo zaista jako dobro. Što se tiče paketa o cestovnom prometu, imam pitanje E, kao i moj kolega, a to je koja su vaša očekivanja, jer postoji fragmentacija e, unutarnjeg tržišta, ali također i fragmentacija cestovnog prometa. To su pitanja koja se moraju riješiti na europskoj, a ne nacionalnoj razini. E, stoga bi zaista cijenila ako bi nam mogli dati par komentara o tome. Mislim da sada više nemam dovoljno vremena i stoga e, neću više govoriti. Cijenio bih bilo kakav komentar s vaše strane i naravno na raspolaganju smo vam e, e, za bilo kakvu pomoć ukoliko bude potrebno. Hvala. Gospođa Kilinen. Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Kiitokset ministereille. Hvala lijepo. Dakle, hvala puno ministrima i Želimo vam puno uspjeha tijekom vašeg predsjedanja, jer to neće biti uopće lagano. Imamo jako, jako puno važnih i velikih tema na dnevnom redu. Svakako se nadamo da će pitanje unutarnje plovidbe i da će trijalog o pitanjima unutarnje plovidbe i svim dosijejima u vezi s tim biti dovršen tijekom vašeg predsjedanja. sada pitanje je kako ćete riješiti kako ćete riješiti sve ove izazove vezane za smanjenje štetnih emisija. I mi bismo generalno uzevši volili znati kakvi su vaši pogledi na EAS-u, dakle našu agenciju za sigurnost u zračnom prometu, i da li ćete se držati E, biti usklađene, tako kažemo, sa stajalištima parlamenta do sad iskazanim. Nadamo se da će mreže koje budu funkcionirale se mogu funkcionalne mreže mogu razviti tijekom e, malteškog predsjedanja kao i povećati sigurnost portnika. Hvala, gospođo Kilenen. Gospodin Mihael Kramer, izvolite. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća, hvala na riječi, a sad i mi želimo, jasno, i mi želimo pred malteškom predsjedanju sve najbolje. To znamo da je prvi put Malta preuzela predsjedanje Europskim vijećem i u tom smislu im puno želimo sreće i uspjeha. Um, naravno da je važno da se svi imamo isti tretman. U Njemačkoj smo vidjeli da je 13% se smanjila cestarina za kamione i teretna vozila, ali je generalno cestarina 18% porasla. Naravno, na nacionalnoj razini se sad izmjenama različitih poreznih e, odredaba sa 1,1 milijarda više uzima na porezu za goriva. Međutim, tok se nije odrazilo i na prometne tračnicama, željeznički promet. Pa prema tome moje pitanje, da li se zauzimate za to da se recimo da je, smatrate li da je to europsko zakonodavstvo e, doista ide u pravom smjeru, jer ovo što se u Njemačkoj dogodilo se sve argumentira s time da se promijenile evropski propisi. Prema tome, oni se pozivaju na evropsko zakonodavstvo, a mi smatramo da to nije fair, jer jednostavno nije e, u redu da se do te mjere privilegira samo jedna vrsta prometa pa zato vas to pitamo. Druga stvar, a to su manjci u brodog, u brodskom prometu. Naravno, pomorski promet je ekološki jako dobar, ali samo ako se emisije reguliraju. A međutim, u pomorskom prometu se koristi ono teško, teška nafta i teška ulja koje su posebni proizvodi. Znači, za njih, da se njih zbrine, to trebate vrlo posebne instalacije mi smo održali i stručne konferencije kako će se to najbolje riješiti, kako bi će se te štetne čestice iz takvih goriva za brodove moću lakše smanjiti i e, zbrinuti, međutim vidjeli smo da to ide jako teško. Prema tome moje pitanje je kako ćemo s takvom teškom naftom? Možemo li učiniti nešto da se to zabrani kao gorivo za brodove. Recimo jedan kruzer, jedan turistički brod koji koristi tu tešku naftu izazove i proizvede toliko štetnih emisija koliko i pet milijuna vozila. Prema tome, vidite šta se tu događa, a recimo upravo je turizam jako vezan za takve kruzere, za takve turističke velike brodove. Prema tome, mi znamo recimo da je u Veneciji puno veće opterećenje štetnim tvarima u zraku nego recimo u drugim gradovima gdje samo auti dolaze, a u Veneciji uopće nema auta. Prema tome, ako želite održivi turizam forsirati i poticati, onda morate krenuti na to da smanjite korištenje te teške nafte i te apsolutno štetnih e, emisija. Hvala gospodine Kramer. Hvala lijepo. Gospodin Lundgren ima riječ. Vidjeli smo već do sada čitav niz drugih e, država koje su imali predsjedanje. Međutim, Vidjeli smo isto tako da šest mjeseci koliko predsjedanje traje nije baš tako veliko razdoblja da se može doista nešto postići. To je manje više jedan e, počasni naslov koji ovdje cirkulira među zemljama članicama. Jasno da vam želimo sve najbolje e, tijekom vašeg predsjedanja, ali smo dosta skeptični što se tu može zaista ostvariti. Ono što je za mene najbitnije ove godine to je ovaj cijeli paket propisa koji treba regulirati promet, cestovni promet i nadamo se da će se to privesti kraju. Ali da budemo iskreni, ako vjerujete da je to nešto što, što je vrijedno E, uložiti, investirati, što raditi. Ako vjerujete da je doista e, vrijedno boriti se da svi radnici imaju poristojno primanje i da ne moraju živjeti šest mjeseci samo recimo vozači u s kabinama svojih e, teretnih vozila jer jedva životare spajaju kraj s krajem. Ako želite da svi imaju iste šanse, jednake šanse na tržištu, onda bi se tu moglo nešto napraviti, ali bitno je da budemo bitno je da se pritom borite za iste uvjete. Ili, ako to ne želite, onda možete jedino nastaviti, ostaviti ovakvu praksu koja postoji do sada, a to je vrijeme u kojem različiti poduzetnici iskorišćuju ljude, iskorištavaju ih i nemilice ih potplaćuju kako bi se bogatili. Prema tome sad je trenutak da Europska unija odluči što će kod usvajanja tog paketa. Najpše hvala. A sada imam čitav popis govornika, dosta dug, tako da, dragi kolege, nemate po tri minute, već po minutu i pol na raspolaganju i jako ću paziti na vrijeme, a sve to s ciljem da omogućimo ministrima da odgovore na sva vaša pitanja. Dakle, najprije predajem riječi Klaudi Tarpadel, koja ima riječ na minutu i pol. Hvala lijepa. I s naše strane sve najbolje o vašem predsjedanju. Ja sam samo htjela reći čestitke našoj predsjednici, lijepo da je jedna žena preuzela predsjedništvo odbora TRAN. Ali sada da gospodo ministri, krasno da ste nam se pridružili u našem odboru, jako se tome radujem. Jer e, turizam i promet, to se obično čest, kod nas u parlamentu često izgovara zajedno, a nije to baš tako često u vladama drugim eh, nacionalnih zemalja, pa nam je stoga jako drago da je to na Malti tako povezano. Naravno, Malta je vrlo jaka u turizmu i nadamo se da će tu biti puno aktivnosti tijekom vašeg predsjedanja. I mislim isto tako da ćete i turizam malo dignuti na listi prioriteta čitavih svih europskih institucija. No da se vratimo toj vezi, to je prirodna veza između prometa i turizma. Mislim da se ona treba još više istaknuti. Riječ je o infrastrukturnim projektima, ali i povezanosti baš za turizam. Jer bez dobrih prometnih mreža nema ni tako puno turizma. A ove godine imamo godinu održivog turizma. Sljedeće godine obilježavamo godinu koja je posvećena kulturnom nasljedstvu na kulturnoj baštini na europskoj razini. Osim toga, sljedeća godina posvećena je i različitim multimodalnim oblicima prometa i multimodalnim općenito oblicima mobilnosti, povezivanja i tako dalje. Prema tome, to je jako dobro razdoblje za Europsku uniju i vrijeme koje trebamo apsolutno iskoristiti. Vola bih još ponešto čuti o detaljnije o nekim konkretnim akcijama u tom smjeru s vaše strane. A još jedna stvar Evo, žao mi je, ali što sam prevršila, očito mi je vrijeme. Jan, merci beaucoup. Voilà. Donne la parole désormais à... Sada predajem riječ gospođi Prus na minuti pol. Hvala lijepo i hvala ministrima s Malte koji su nam to prezentirali kao suizvjestiteljica naša o izvješću o EASI, ja bih se koncentrirala na temu koja se tiče obojice ministara. Kao što znate, naš parlament je se uskladio prema i dao svoje stajalište o temeljnoj uredbi još u studenom uredbi o EASI i to sad ide na plenarno. Međutim, meni je jedna stvar jako važna, nešto što je novo, što je parlament unio uredbu o EASI. Naime, mi smatramo da je nužno pogledati, pobliže analizirati različite modele zapošljavanja koji ugrožavaju i sigurnost zračnog prometa, ali i kompletno normalno funkcioniranje istog. Protivnici tog članka kojeg smo mi u to ubacili su uglavnom one zrakoplavne kompanije čija je cijela praksa poslovno se bazira na takvim nepoštenim modelima zapošljavanja. Međutim, i naše nacionalne vlade isto još nisu dovoljno upućene u to. Oni vrlo često socijalne mjere i miješaju sa ovim načinima zapošljavanja. Mislimo da se to ne može nikako riješiti oasom. Kod spomenutog članka koje je parlament htio ubaciti u tu uredbu riječ je isključivo i samo o sigurnosti. Ako neko poduzeće vrši pritisak na svoje zaposlenike da izbjegavaju sigurnosne propise ili da kontinuirano djeluju na onoj granici koja već vodi prema nesigurnosti, onda znači da je EASA ugrožena. Prema tome, Imamo recimo pilote koji imaju previše kerozina u avionima ili koji voze sa bolesnim članovima e, posade jer ih se u zadnji čas nije moglo izmijeniti i niko nas neće uvjeriti da to nije veliki rizik za sigurnost i da to spada u ingerenciju EASE. Hvala. Madame Gospođa imate riječ na minutu i pol. Hvala, predsjedateljice, i čestit vam na izboru. Gospodo ministri, drago mi što imamo mogućnost razmijeniti gledišta samo danas. Također me raduje što vidim u programu predsjedništva socijalnu inkluziju kao prioritet, jer bez jakog političkog angažmana ne možemo napredovati po pitanju tog ključnog dosjea, osobito u okviru transporta gdje, kao što znate, imamo problematiku slabosti unutarnjeg tržišta, njegove socijalne dimenzije. U Imajući to na umu, možete li nam pojasniti vaše ciljeve, rokove rasprava, političke inicijative o ključnim dosjejima kao što je e, ured direktiva o upućenim radnicima i buduće tekstove o e, paketu cestovnih mjera? Kako ćete pomiriti stavove e, država članica po pitanju ovih osjetljivih dosjea, kako riješiti probleme poduzeća pretinaca koji pojačavaju socijalni dumping. Dakle, bez a da ne čekamo sastanak koji ćete organizirati u Malti, možete li nam dati više detalja glede prometa, kako zamišljate rasprave o uredbi koja se tiče obvezujućih ciljeva, eh, o smanjenju emisija eh, u prometu do 2030. Da li namjeravate podržati ambiciozni tekst, osobito kako bi se uključilo dugoročnije ciljeve i bolje upravljanje klimatskim ciljevima država članica? Hvala. Hvala. Sada gospodin Wiley na minutu i pol. Hvala lijepo. Gospoda ministri, evo, želimo vas ovdje srdačno pozdraviti. Vi ste zapravo do sad se pokazali, ja sam kao najaktivniji ministar turizma u ja sam vas tako često vidio na međunarodnim konferencijama i za mene je to jako dobro, jer to je da tako kažemo jedan, akontirali ste već povjerenje kod nas za vaše idućih pet pol mjeseci predsjedanja. Mi sami ne možemo ih promijeniti jasno položaj turizma. Međutim, u dobrim smo odnosima i baš vam hvala na poziv sjednice, na poziv na konferenciju radne skupine za turizam koja će se održati na Malti, mislimo da će biti korisno. Dakle, da idemo sad in media res. Prvo, vizni režim i vizna politika Evropske unije. Mi smo dugo, dugo se borili da dobijemo jedan dobar vizni paket, dakle paket propisa o viznom režimu, baš zbog turizma u Europi. Međutim, vijeće, Europsko vijeće to već više od pola godine blokira usvajanje tog paketa viznog režima, pa molimo Malteško predsjedništvo da tu malo ubrza rad na tome, jer to je jako bitno za turizam, jasno. Druga stvar, a to je kolega Cele već govorio, dakle to je suradnje sa trećim državama, posebno Kine. Jako je važna naša suradnja s trećim državama, odakle nam i dolazi puno gostija. Mi smo jako puno informacija prikupili i pripremili. Mi u našim radnim odborima i skupinama puno radimo o tome i mislim da u ovom stručnom odboru Europskog parlamenta možemo još više o tome, više vremena tome posvetiti jer on je direktno nadležan za to. I inače pozdravljamo i gospođu Dali koja je vrlo aktivna u našem odboru. Hvala, dragi kolega. Sada predajem riječ eh, gospođi Montero de Agla. Izvolite. Ah, hvala lijepa. I mi vam želimo puno uspjeha tijekom predsjedanja, a i naravno želimo našoj novoizabranoj predsjednici puno uspjeha u ovom odboru. Evo sad kad su nam došli malteški ministri, Moramo vam reći kako mislimo da će to biti vrlo izazovno predsjedanje, pogotovo radeći na temama koje su nama bliske, tim dosjejima. Dakle, prvenstveno je naravno turizam, transport, sigurnost naših građana u svakom prometu, posebno zračnom. Mi se borimo već jako dugo za te teme i te dosje i vidimo da se i predsjedništvo Malteško kani određene prioritete posebno e, zastupa tijekom i gurati tijekom predsjedništva. Hvala vam što ste nam te vaše prioritete u tom vrlo vitalnom, vrlo bitnom sektoru ovdje prezentirali. Mi znate koliko je promet i turizam, koliko su povezani, koliko su od vitalne važnosti, pogotovo za naša priobalna područja u unutar Evropske unije. Sad nas zanima nešto u vezi ovih konferencija koje ste najavili. Dakle, vrlo visoko rangirana konferencija će to biti na Malti, na kojoj će zemlje članice moći... E, se baviti raspravljanjem o dugoročnim strategijama razvoja nautičkog i priobalnog turizma. E, to je vrlo važno, naravno, međutim mi u tom kontekstu trebamo posebno ojačati prometne veze između otoka. Da li imate nešto specifično na umu kako bi mi povećali pristupačnost otocima? Najviše hvala, gospođo Majsner, izvolite. Hvala lijepo i s naše strane čestitke i vama kao predsjednici odbora, a i zatim hvala ministrima na prezentaciji. Malta je mala zemlja, šest mjeseci je malo i ne možemo očekivati čuda od vašeg predsjedanja. Međutim, želimo vam puno uspjeha i nadamo se dobroj suradnji. To odmah na početku. A sad imam nekoliko vrlo konkretnih pitanja vama kao ministru transporta gospodine Mici. Znam da je to teška tema, ali kao i što smo već rekli, čuda se ne događaju preko noći. Međutim, mislite li da će se taj jedinstveno može projekt jedinstvenog europskog neba moći dalje i bolje razviti. Možda bi tu trebalo diplomatskim naporima deblokirati ono što je za sad zastalo kod nekih država. Druga stvar, to je otpad u moru. Da li će se, se toga prihvatiti? Možete, imate li šanse da tu više učiniti? Zatim, možete li zamisliti recimo bolju suradnju sa EMS-om koja bi onda mogla nadzirati gdje se sad taj otpad ostavlja? I zatim pitanje u luka. Naravno da ima premalo instalacija, odnosno mogućnosti za zbrinjavanje otpada u lukama. Jel se tu može nešto napraviti? i popraviti, po vašem mišljenju. A inače, veselim se budućoj suradnji. A sada još pitanje za ovog drugog ministra, Samer Lojsov. Ministar Vela, koliko znam, je isto tako bio ministar turizma. Kad sam ga prvi puta upoznala, on je rekao na Malti kad je neko ministar turizma, automatski i ministar ekologije i ministar za zaštitu mora. To inače su moje teme. Prema tome u travnju ću najmanje jedan puta biti na Malti, jer mislim da su upravo ova upravljanje pomorskim e, dobrima i očuvanje mora, to su najvažnije teme kojima ćemo se tamo posvetiti. Hvala lijepo. Hvala. Sada gospodin Van na minutu i pol. Najpše hvala predsjedateljice. E, Jak sam zadovoljan vidjeti da su prioriteti određeni zrakoplovstvu u programu vašeg predsjedništva i što više slažem se da politička rješenja gibratarskog pitanja su prioriteti i treba ih iznaći kako bi se odblokiralo rasprave vijeću kao što su jedinstveno europsko nebo i e, tekstovi o pravima putnika. Doista vas želim e, potaknuti i ohrabriti da rješavate ta pitanja i da se stavi pitanje Gibraltara na političku agendu. Moje pitanje, možete li nam dati više detalja o vašoj strategiji, da li ste voljni staviti to na dnevni red Europskog vijeća, no doista želio bih precizno čuti sve korake koje ćete poduzeti kako biste riješili to pitanje i da nam date do znanja da li vam je potrebna pomoć. Drugo pitanje, e, paket mjera o e, cestnom prometu, dakle govori se o inicijativi u biti, a ne o paketu mjera, to su jako važne stvari, dakle revizija e, revizija pristupa tržišta u međunarodnom tržišnom prometu. E, ovo je nešto na čem će se raditi u petom mjesecu. Da li ste voljni staviti to na dnevni red e, pregovaračkih strana na vijeću? Hvala. Gospođo Anderson, izvolite, imate riječ. Hvala. Želim vam dobrodošli. Najprije veliko zadovoljstvo vidjeti E, ministre sa ovako velikim iskustvom u transportu i turizmu. Želim se usredotočiti prvenstveno na ono što ste rekli glede prava putničkih prava. Ja sam izvjestitelj u Sjeni za blokirani e, dosije prijedlog o putničkim pravima i mislim da je to jako važno. Dakle, putnici diljem Europe, ali i u industriji e, imaju potrebe za tim. Dakle, znam da je ovo osjetljivo pitanje, ali bilo bi dobro da se postaramo da europsko zakonodavstvo se može primjenjivati svugdje diljem Europske unije. Dakle, što god možete napraviti po tom pitanju, bilo bi jako dobro došlo. Što se tiče putničkih prava u željezničkom prometu, znamo također da trenutna pravila su jako slaba i e, ima veliki broj iznimki tu i bilo bi doista dobro da e, zauzmete odvažan, odvažne stavove, jer velike frustracije predstavlja diljem Europe, što neke, neke zemlje e, u potpunosti poštuju pravila, a druga glede odgode e, ukidanja letova i kašnjenja uopće ništa ne primjenjuju i čak i kada se radi o urbanim područjima neke države barem primjenjuju i dalje odredbe. Svi znamo da postoje određene okolnosti u kojima nije razumno stavljati opterećenje i sav na poduzeća. U svakom slučaju putnici su e, prepušteni sami sebi i e, treba im pomoći. Dakle, molim vas da e, imate odvažan stav glede ovog pitanja. Hvala. A gospodin Deli sa jednim L, za razliku od mog prezmjena, ima sada riječ. Najljepša hvala. Dopustite najprije predsjedateljice da vam čestitam i želim vam puno uspjeha na vašem eh, novom položaju. Dragi ministri, najljepša hvala na tome što ste došli i što ćete razgovarati o svojim prioritetima. Drago mi je vidjeti da je jedinstveno tržište vaš prioritet? Jer to je jako važno za malo srednje poduzeća i putnički promet. No, vjerojatno znate da je sektor prometa bio suočen sa nekim postupcima u koji su išli u suprotnom smjeru, dakle prema nazad u mnogim državama članicama i tu se e, nameću brojna administrativna opterećenja e, poduzećima i to predstavlja velika opterećenja za mala srednja poduzeća koja nisu nužno u mogućnosti pratiti sve te promjene i inovacije i tu se radi o fragmentiranju unutarnjeg tržišta. Dakle, doista bih volio čuti što će vaše predsjedništvo učiniti kako bi se riješilo, e, riješio problem daljne deterioracije našeg unutarnjeg tržišta. Hvala. Hvala. Gospodine Marinesko, izvolite imati riječ. Thank you, Chair. Good luck for the next two. Hvala vam predsjednice. Želim vam puno sreće u naredne dvije i pol godine. Hvala vam, ministri, na vašem predstavljanju. Gospodine Luis, spominjali ste fleksibilnost u dosjeu EASA. Želim reći da znam da vijeće Europskog parlamenta Želim reći da Europski parlament neće nikad pristati na zakonodavni tekst koji nije europski već više nacionalne razine. Što više, nikad nećemo pristati na izmjenu zakonodavnog teksta ako će na kraju biti slabiji od onoga što sada imamo. A to je slučaj trenutno sa općim pristupom. Dakle, znate, fleksibilnost je temelj postupka suodlučivanja. Dakle, naravno, mi ćemo biti fleksibilni, ali u europskom smjeru, a ne u suprotnom što se tiče jedinstvenog europskog neba i blokade u, na vijeću, dakle, već godinu dana vijeće je izvan postupka. sensu Plus je izglasan je na vijeću i to većinom. To je prema pravilima ugovora iz Lisabona. Dakle, vi trebate započeti pregovore, jer takva su pravila prema temeljnim ugovorima. Politički govoreći bit će jako teško riješiti to pitanje. Mi poštujemo Španjolsku i Ujedinu kraljevinu, no nakon trećeg mjeseca mislim da će za nas biti jako teško pristati na činjenicu da će sve biti blokirano, osobito Cesta Plus, jer tu ima e, rezervacija, odnosno zadrška Ujedinjene kraljevine, koja, e, dakle zemlje koja želi napustiti Europsku uniju, iako je ona i dalje e, članica. Dakle, molim vas da započnete prego, da započnete s pregovorima CS2 plusa. Najljepša hvala, gospodine Koh, izvolite. Hvala lijepa. I hvala vama predsjednice, čestitke na predsjedavanju odbora, a i hvala lijepo ministrima na prezentaciji težišta malteškog predsjedanja. Ali čudilo me da dvije stvari nisu uopće spomenuli, tu se nadovezujem na svog prethodnika, naime prvo Brexit, zatim pitanje migranata, migracija, izbjeglica. E sad, e, ministre, vi ste govorili o pravima putnika u željezničkom prometu. A mislim da smo mi ovdje u ovom odboru, barem većinski, za multimodalne načine putovanja. Da li je onda uopće ima smisla raditi nekakve i boriti se za prava u jednom obliku prometa ili nije li možda pametnije ipak se boriti i razraditi rješenja za prava putnika u ukupnom multimodalnom svim vrstama prometa? Hvala, gospođa izvolite. Hvala, predsjednice. Dopustite prije da vam čestitam i poželim puni uspjeh i vama i predsjednicima. Želim također poželjeti i dobrodošlicu Malteškom predsjedništvu. Maltu jako dobro poznajem i znam koji je značaj turizma za vašu zemlju. Odmah želim reći kako je Europski parlament već usvojio u 10. mjesecu 2015. godine poziciju, usvojili smo izvješće o turizmu. Ja sam bila izvjestiteljica tada i tu je bilo riječi o brojnim elementima koje ste vi danas spomenuli. Između ostalog e, smo primili na znanje i prijedlog e, izrade strategije od strane komisije i istina da se govori o turizmima u množini. Dakle, htjela bih čuti koji su vaši prioriteti glede raznih sektora koji se koje pokriva turizam. Što se pak tiče zračnog prometa, e, želim se nadovezati na ono što je rečeno o Gibraldaru. Vidim sa zadovoljstvom da ste eksplicitno spomenuli taj dosije. Mislim da je to od ključnog značaja koliko želimo ići u smjeru jedinstvenog europskog neba. Sutra ćemo trebati glasati o zrakoplovnoj strategiji u Europskoj uniji. Ja sam uložila jedan konkretan amandman koji se tiče konkretno Gibraltara. Gibraltar ne može biti tabu tema vi ste o tome danas govorili i osobno se nadam da ćemo moći podržati ovaj amandman. Što se pak tiče održivosti, želim čuti što namjeravate poduzeti za eh, alternativna alternativna goriva, na primjer ukapljeni plini ili druge koji mogu podržati eh, okoliš. Hvala. Jackie Foster, izvolite. Dobar dan, želim vam dobrodošlicu ministrima Mici Zamet Luis. Ja sam doista jako zainteresiran također za pomorski mm, promet i surađujem sa pomorskim sektorom u um, Ujedinom kraljevstvu i što se tiče sigurnosti brodova, i u tome ću sudjelovati. Da, to jest eh, dio prometa i moramo biti raditi sukladno sa IMO, Međunarodnom pomorskom organizacijom. Dakle, u svakom slučaju radujem se suradnji s vama glede ove važne, važnog sektora. Što se tiče zrakoprostva, bila sam izvjesteljica o sigurnosti u zračnom prometu, jedinstvenom evropskom nebu i dronovima u zadnje vrijeme, koji su jedna od novih ključnih tema. Revizija ja se, da, ja sam bila u parlamentu, u Europskom parlamentu kada je ASAS formirana, osnovana, to je jako važno. Ovdje se radi o stručnoj e, dokumentaciji, reviziji, ne radi se o političkom dokumentu, tako da to moramo imati na umu kada budemo radili na reviziji. Također sam bila jako zadovoljna što ste spomenuli temu tržnog natjecanja, jer ako e, nam išta potrebno u Europskoj uniji, moramo, to je to što moramo imati otvorene granice i da se postaramo da napredujemo e, E, i da privučemo e, nove partnere i da razvijamo e, usluge i trgovinu. A imam jednu stvar koju želim reći gospodinu Van den Kampu. Dakle, 1964. Malta je dobila neovisnost uz želju i volju Maltežana, Gibraltar na Gibraltaru, znate, nedavno je došlo do referenduma kada je 98% e, njih reklo da žele ostati na suverenom teritoriju jedne kraljevine. Dakle, e, toliko. Hvala vam još jednom, e, uvaženi ministri, što ste došli. Hvala vam na vašim, veselim se vašim komentarima. Hvala, gospođo Foster. Gospodin De Grande Pascal, izvolite, imate riječ. Naša hvala i želim vam čestitati predsjetateljice i želim puno uspjeha malteškom predsjedništvu. Ja sam španjolac i neću vas iznenaditi što ću spomenuti Gibraltar. Mislim da postoji rješenje, imamo tu deklaraciju iz Londona koja postoji i na temelju koje se suspendiraju e, zrakoplovne norme sve dok ne dođe do sporazuma između dviju strana. A te dvije strane su Španjolska i Ujedinjena kraljevina koja imaju stari spor po tom pitanju. Dakle, zašto ne bismo ponovno primijenili to načelo? Kako bismo pokušali odblokirati ovo pitanje? Da, stvar jest e, zabrinjavajuća, ali e, jedinstveno nebo je blokirano i isto tako dosije prava putnika. Isto tako je istina da će Vjedina kraljevina napustiti Uniju posredstvom Brexita. Dakle, ovdje se radi o izboru između prava i stava člana Europske unije koji želi to ostati i drugog člana koji e, namjerava napustiti Europsku uniju čak iako je to e, u najsrdačnijem okviru. Dakle, spomenute su neka rješenja, vi ste spomenuli referendum, ali referendumi su ilegalni. Ujedinjeni narodi razumijeli su da se ne radi ovdje o samoopredjeljenju i o takvom pitanju. Ne. U ovakvim u ovakvoj situaciji Španjolska je ponudila Ujedinjenoj kraljevini su suverenost, dakle da se zadrži status quo za stanovnike Gibraltara i na taj način bi se mogli potaknuti sve radnike koji rade na Gibraltaru, a žele nastaviti e, sa, u dobrim odnosima biti i sa Ujedinjenom kraljevinom i Gibraltarom. Dakle, evo, ne možemo reći da ne postoji nikakvo pravno rješenje za rješenje ovog dosija, to postoji i može se primijeniti već i danas, imajući na umu osobito stav španjolski prema Brexitu. Hvala, evo, ja sam sebe stavio na zadnje mjesto, gospodo ministri, rekli ste da, će se, da ćete pomorska pitanja staviti na prioritetno mjesto. Dakle, kako ćete pojačati položaj e, pomorskog sektora spram drugih e, sektora? Dakle, to je doista pitanje da li ste već radili na izradi nekoj strategije, e, dakle, sjever spram juga i interno europsko interni europski promet, znate da cestovni promet je dominantan danas, imajući na ume sve probleme. Dakle, da li imate strategiju i volju da podržate unutarnje europske plovne puteve i promet na europskoj razini. Dakle, evo, to su moje pitanja. Sada imate jedan i drugi po deset minuta da odgovorite na ukupna pitanja. Izvolite. Thank you very much, Madam Chair. hvala predsjedateljice Najprije želim vam zahvaliti svima na pitanjima i ljubaznim riječima, osim ljubaznih e, e, srdačnih riječi. Svi se mi slažemo da u prometu ima puno izazova i puno posla ne kažem ovo samo tek tako ja to kažem na temelju vlastnog iskustva. Vi ste rekli da nećete očekivati nikakva čuda. I istina, ja neću stvoriti napraviti nikakva čuda. No znate, u Malti imamo jednu uzrečicu eh, prema kojoj zajedno možemo bolje. I vjerujem kada postoji volje ima i načina Dakle, ukoliko budemo radili zajedno, da, možemo uspjeti. Ne u svemu, ali možemo uspjeti. Možemo ići naprijed. A sada ću preći na konkretna pitanja koja smo mi Što se tiče prometne sigurnosti, sigurnosti cestovnog prometa, eh, prvenstveno ćemo se usredotočiti na smanjenje ozbiljnih eh, povreda imamo namjeru usvojiti ministarsku deklaraciju o cestovnoj sigurnosti, a to znači da se na ministarskoj razini trebamo zadati cilje smanjenja, u, dakle, da prepolovimo broj teških ozljeda do 2025. Imamo eh, cilj eh, smanjenja po, ozljeda u cestnom prometu i postoje inicijative držav, konkretnih država članica i pod belgijskim predsjedništvom 2010. godine su donesene određene mjere. 135 tisuća osoba e, zadobilo teške povrede e, godišnje. Dakle, 170 dnevno osoba je žrtvom tog e, prometa. Dakle, svi zajedno imamo moralnu obvezu djelovati. Narednih šest mjeseci namjeravamo održati e, glede automatskih e, vozila, automatiziranih vozila, na tome želimo surađivati u veliko sa nizozemskim e, kolegama. Da, i ovdje moramo zajedno raditi, kao što sam to rekao na samom početku. Po pitanju posebnih područja i smanjenja sumpora, moramo se usredotočiti na alternativno gorivo, moramo se usredotočiti na sve napore kako bismo provodili zakonske okvire, kako bismo poboljšali uporabu eh, alternativnih goriva, LNG, dakle ukapljeni plin, eh, goriva s manje sumpora. Dakle, ostvarena je određena pravna sigurnost za buduća ulaganja. Što se tiče TNT-a, moramo se usredotočiti na zelenu dimenziju prometa, a tijekom mandata učinit, mandata učinit ćemo sve kako bismo poboljšali taj proces. To se također tiče i teških goriva. Što se tiče paketa prometa, ja sam već u uvodnom izlaganju rekao da svi e, s nestrpljenjem čekamo novu cestovnu inicijativu. Namjeravamo pripremiti rad za buduće predsjedništvo estonske kolege koji će raditi na tome. Dakle, mi trebamo gledati dalje od našeg predsjedništva i ovo je mogućnost da se stvori novi elan. U narednih, narednih prethodnih mjeseci radilo se na novom paketu i sada je vrijeme za da se pređe na implementaciju četvrtog paketa mjera za željenicu. Ovaj paket ima ogroman potencijal i treba pokazati da željeznički promet e, može biti veliko rješenje za e, zastoj u prometu. Mi e, se veselimo također i radu na urbanom prometu. Budućnost počiva na suradnji svih dionika. Jako je važno da sve inicijative imaju na umu nove trendove. U željezničkom prometu Jasno je da treba ubrzati RTMS diljem Europe. Tijekom našeg mandata mi ćemo raditi na olakšavanju takvih postupaka. Firme pretinci, fiktivna poduzeća, revizija kriterija za uspostavu poduzeća jedan od elemenata na kojem će raditi komisija i on je identificiran kao jedan od ključnih elemenata. Predsjedništvo će se će raditi na budućem prijedlogu i vidjeti koje se mjere mogu provoditi. Moramo imati na umu pravo osnivanja poduzeća i slobodu dakle, poslovanja, a to je nešto neće utjecati na malo srednje poduzeća. Što se tiče socijalnog paketa, socijalni uvjeti transportnog paketa jedan je od temelja na kojima komisija namjerava raditi ove godine. Što se tiče e, vozača, radi se e, na maksimalno upuštenom vremenu provedenom za volanom i e, radi se isto tako na upućenim radnicima. Što se tiče pitanja koje se tiču mjera o minimalnoj plaći i vremena za volanom, neke države članice su već jasno rekle da se tu radi o zasebnim inicijativama koje izazivaju fragmentaciju unutarnjeg tržišta, dakle razlike među državama članicama i već su predložene nekim, odnosno očekuje se čim prije da se predlože neke mjere koje će riješiti to pitanje. Što se tiče EMSE, da, jasno je da je agencija ima jasnu dodanu vrijednost i od ključnog značaja glede pomorskog prometa. Tijekom našeg mandata postaraćemo se za visoku razinu suradnje s ems Što se tiče migracije i migracijske politike. Za migraciju želim iskoristiti u priliku i zahvaliti svim onima koji sudjeluju u spašavanju desetaka tisuća migranata, a tu je i pomorska e, industrija koja je uvijek e, u tome sudjelovala. Moramo, dakle, pravno smo e, oprezni e, pomagati osobama koje su, kojima imaju potrebu za pomoći na moru. Usvajanje novog zakonodavnog okvira u Europi suočeno je sa velikim izazovima i moramo raditi na učinkovitoj e, suradnji i daljnjoj suradnji među nadležnim agencijama, a s ciljem da se riješi pitanje migracije. Vjerujem da sam odgovorio na većinu vaših pitanja. Sada želim zahvaliti najprije Majklu, Krameru i čestitati Deli. A sada predajem riječ kolegi Zamit Loisu. Hvala najljepša, gospođo predsjedavajuća, i hvala svima vama na ovoj jako dobroj uh, raspravi. Hvala na relevantnim pitanjima. Drago mi je što su mnogi zastupnici e, rekli da šest mjeseci nije dug period, ali znajte da smo mi odlučni da na najbolji mogući način e, obavimo sve ono što smo predvidjeli za vrijeme našeg prvog predsjedavanja, jer naredno dolazi tek za 17 godina. Što se tiče EASE i zračnog prometa, reći ću nekoliko riječi o tome, kao i o turizmu. Pokušat ću govoriti kratko. Što se tiče EASE, želim se zahvaliti E, izvjestitelju, gospodinu Marenesku, koji je bio sasvim jasan u svom današnjem izlaganju i rekao da zaključak treba biti europski, a ne nacionalni. I mogu vam zajemčiti da je to mišljenje i predsjedništva. Isto tako e, razmišljam o e, našim partnerima sa kojima surađujemo na ovom dosjeu kako bismo postigli e, sporazum s našim suzakonodavcem, a tu mislim na parlament. Uzet ćemo u obzir socijalni i gospodarski aspekt e, ove situacije. Znamo da sporazum trebamo postići, ali taj sporazum mora zaista biti Sporazum koji poštuje tri načela, e, sigurnost, e, jači zračni promet i treće zračni promet koji je konkurentan na međunarodnoj sceni. Dakle, to su ta tri osnovna načela. Što se tiče e, prava putnika, mi razumijemo frustraciju koja postoji kod mnogih od vas. Mnogi se nadaju da ćemo se pokrenuti sa ovog statusa quo i ja vam zaista mogu reći da ćemo učiniti sve što možemo da pronađemo rješenje za ovaj problem e, koji blokira ovo jako bitno pitanje. Vi ste također spomenuli i e, sporazume u prometnu. E, govorili smo o e, sporazumu u zračnom prometu. To je dakle nešto što se tiče ne samo Europske unije već i država izvan naših granica. Te stoga zaista znamo da je to jedan od naših prioriteta i da je usko povezan s turizmom. Mi ćemo raditi na ovome, već smo počeli raditi na sporazumima o prometu, ali ćemo se sada usredotočiti još i na dodatne mogućnosti, a to su e, konzultacije s državama članicama, kako bismo e, imali e, mandat za pregovore na međunarodnoj i bilateralnoj razini i potpisivanje sporazuma sa trećim zemljama. Što se tiče turizma, primijetio sam da postoje neke frustracije glede viza. To je jako značajno pitanje za turizam jer ako želimo imati dugoročni turizam, taj moramo imati učinkoviti i jednostavni sustav za izdavanje viza i zajednički načela koja će se primjenjivati u svim državama članicama. Ali istovremeno moramo ispoštovati i sigurnosna pitanja. Sasvim eh, nam je jasno dokle su stigli pregovori sa Europskim parlamentom. Malta eh, želi uložiti dodatne napore kako bi smo eh, se pomakli sa sadašnje situacije i kako bismo napredovali što je prije moguće na ovom bitnom pitanju. Glede e, turizma koji se može povezati sa integriranom pomorskom politikom i plavim gospodarstvom, to e, je e, već rečeno. Plavi rast je jako bitan za stvaranje novih radnih mjesta iz pomorskog sektora i znamo da je ovo sjajna prilika koju moramo iskoristiti te je to stoga visoko na našem popisu prioriteta. Uz usvajanje zaključaka vijeća koje će nam omogućiti da idemo i napredujemo dalje. Mi ćemo vidjeti što smo učinili do sad kroz integriranu pomorsku politiku i inicijativu plavog rasta, te ćemo na temelju toga napisati jedan konkretan program rada. A posljednje što želim reći se tiče e, turizma kineskih e, državljana mi zaista moramo e, vrijedno raditi i zajedno surađivati. Mi jesmo konkurenti, ali konkurencija je zdrava u turizmu i mm, naša turistička ponuda je raznolika, ta raznolikost se mora poštovati i to će također biti jedan od naših prioriteta za područje turizma moramo razviti integriranu ponudu. To će biti jedna europska ponuda. Europa treba biti smatrana kao odredište, a ne kao mjesto na kojem će se potencirati jedna ili druga država, već e, kao mjesto na koje, koje nudi e, raznolika E, turistička odredišta i nadamo se da ćemo uz tu strategiju privući veći broj turista što će nam omogućiti veći gospodarski rast i stvaranje većeg broja radnih mjesta. Želim vam se svima još jednom zahvaliti na prilici koju su nam pružili da razgovaramo sa vama i mogu vas uvjeriti da ćemo zajedno s našim kolegama učiniti sve što je moguće da za vrijeme ovog maldeškog predsjedanja E, učinimo nešto što će biti u korist Europske unije i europskih građana. Hvala najljepša, gospodo ministri. Računamo na vašu suradnju. Ovdje ste uvijek dobrodošli. Spominjali ste suradnju, pa znajte da to i očekujemo od vas, a mi ćemo vam napomenuti i naše prioritete koji će, nadam se, biti usklaženi s vašima. Puno vam sreće želim i nadam se da se vidimo uskoro.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

laisse le comme ça, c'est tout. Bon. Alors, ah <laughs> Nous continuons nos travaux, mes chers collègues. Nastavljamo sa radom. Trebamo odobriti zapisnik sa e, sjednice održane 9. i 10. studenoga. Nismo dobili niti jedan prigovor, što znači da je ovaj zapisnik usvojen. Sada prelazimo na točku petu dnevnog reda. E, govorit ćemo o e, predmetima, o pravilima o sigurnosti putničkih brodova. Imat ćemo i jedno izlaganje e, predstavnice komisije iz glavne uprave za mobilnost i promet, a nakon toga ćemo čuti e, naša tri izvjestitelja. Najprije gospođu Bilbao, e, Randika, gospodina Rikea i e, gospođu Ajato, ali čini mi se da ona još nije tu. U svakom slučaju, najprije ćemo čuti izlaganje nekih desetak minuta predstavnik se komisije. Hvala najljepša, e, gospođo predsjedavajuća. Hvala vam što ste nam pružili priliku da vam predstavimo paket e, tri e, predloga o pravilima sigurnosti putničkih brodova. Ako se sjećate, 2015. godine u 11. mjesecu već smo održali jedno izlaganje na vašem odboru o takozvanom stanju stvari u uredbama e, koji se tiču sigurnosti putničkih brodova i drago nam je što su zastupnici ovog odbora pozdravili namjeru komisije da pojednostavni pravni okvir kako bi bio jednostavniji i proporcionalniji. Također e, uz rezoluciju 22.11. prošle godine parlament je e, pozdravio paket Europske komisije koji ima za cilj ojačati sigurnost i konkurenciju moraju e, stvoriti jasna pravila koja su u skladu s novim tehnološkim razvojima. U posljednjih nekoliko godina države članice kao i vi članovi odbora TRAN ste zatražili od komisije da e, imamo na umu jedno bitno načelo, a to je da e, postignuta razina sigurnosti nikada ne bude dovedena u pitanje. I nadam se da ćete u ovom mom izlaganju e, vidjeti da to i je cilj komisije i da je to komisija i htjela učiniti uz ova tri nova prijedloga. Želim vas samo napomenuti na e, načelo e, razmatranja zakonodavstva. najprije želim odgovoriti na tri pitanje. Da li e, to zakonodavstvo još uvijek funkcionira? Da li je i dalje relevantno? I iako ciljevi ovog zakonodavstva jesu relevantni i odgovaraju na pitanja sigurnosti i pružaju odgovarajuću mobilnost eh, europskim građanima postoje određena područja na kojima bi bilo dobro uvesti dodatno pojednostavljenje i jasnoću, jer ne smijemo zaboraviti da ovaj niz zakonodavnih predloga je e, predstavljen prije 15 godina, te moramo uzeti u obzir e, novi razvoj situacije, tehnološki napredak i tako dalje. Dakle, kada pogledamo ove predloge E, skupa vidjet ćemo da je e, ideja iz ovih prijedloga sljedeća. Najprije da e, ažuriramo predloge sa postojećim zahtjevima za e, registriranje i brojanje e, putnika na putničkim brodovima. Najprije kako bismo zajamčili da e, je sigurnost na visokoj razini. Također imamo sigurnosna pravila za putničke brodove koji se sada mogu lakše pratiti i na kraju također smo razmotrili e, postojeće e, ankete za e, brza plovila koja moraju imati odgovarajuća instrumenta za provođenje anketa, a koji ne predstavljaju dodatnu administrativnu prepreku, a sve to kako bismo bolje iskoordinirali postojeće režime inspekcija. O čemu se ovdje radi? Radi se o tri zakonodavstva. Prvo je direktiva 9841 o registriranju svih osoba e, na brodovima. Ovdje je jako bitno e, ne zaboraviti da ni u kom slučaju ne smijemo dovesti u pitanje sigurnost putnika tako što ćemo prekoračiti dozvoljen broj e, putnika, ali ako postoji nužnost za pristupanje E, operacijama spašavanja, onda se to može učiniti, ali na učinkovit način. Zatim, direktiva 2945 je direktiva koja ima za cilj postaviti usklađena pravila za izgradnju putničkih brodova od čelika i drugih materijala kako to je zakonodavstvo koje je imalo namjeru popuniti rupe koje su postojale ranije i uskladiti načela sa e, solas konvencijom koja govori o tehničkim zahtjevima za putničke brodove. I na kraju direktive iz 1999. godine broj 35 e, o obvezatnim inspekcijama za e, trajekte i brze brodove. Kao što sam objasnila, tu se govori o posebnim inspekcijama za takvu vrstu vrstu plovila. To su plovila koja su e, veoma aktivna, a e, veoma često plove na veoma kratkim e, relacijama u Europskoj uniji. Imamo dakle ova tri prijedloga. Pripremila sam po dva slajda za svak od ovih direktiva, a kasnije ću odgovoriti na dodatna pitanja ukoliko ih ima. Dakle, što se tiče registriranja putnika, najprije prva bitna izmjena koju smo unijeli je da smo zamijenili e, registriranje e, putnika obvezom da se oni moraju registrirati u e, nacionalnom sustavu. To je instrument s kojim ste dobro upoznati, uveden direktivom iz 2010. godine i također kako bi se uskladili s tom direktivom mi smo e, pozvali na zahtjev da se na digitalan način registriraju svi putnici. To je veoma jednostavan postupak i e, na taj način ćemo imati jedan europski okvir za registriranje putnika koji će biti u potpunosti usklađen. Također je e, točno da sadašnji zahtjevi, budući da se radi o staroj direktivi, nisu uzeli u obzir razvoj sustava kao SINET ili e, nacionalni jedinstveni prozor i pozivaju nacionalne vlasti da kontaktiraju poduzeća E, koja upravljaju plovilima u slučaju hitne situacije. A u slučaju e, nesreće smo shvatili da to nije učinkovit način, da to nije e, brz način za organiziranje operacije spašavanja, a da su to jako bitne informacije koje se moraju pružiti svima onima koji mogu pomoći ljudima koji se nalaze na plovilima koja su E, koja su unesrećena. Imamo još neke dodatne izmjene koju uvodimo ovom direktivom. Što se tiče zadržavanja podataka, mi smo u direktivi rekli a to je i e, e, nadzornik za zaštitu podataka odobrio. Rekli smo da se e, ti podaci ne trebaju zadržavati dulje nego što je to nužno za kasnije istrage. Nakon što se te istrage završe, onda se ti podaci više ne zadržavaju. Kako bismo olakšali pristup informacijama bližnjim osobama, mi smo E, također e, sortirali e, informacije po državljanstvu. To se radi na dobrovoljnoj osnovi. Sve to u cilju pojednostavljenja pristupa informacijama u slučaju nesreće. Također predvidjeli smo usklađivanje što se tiče područja na morskih područja, ali neću ulaziti u detalje. Što se tiče direktive iz 1999. godine, broj 35, tu smo unijeli e, izmjene o zahtjevima vezanim uz putnike. Najbitnije e, izmjene su pojašnjenje opsega primjene kako bi zajemčili da e, plovila koja su izgrađena od aluminijuma E, ispunjavaju sve sigurnosne e, zahtjeve. To je jako bitan element e, cjelokupnog aspekta sigurnosti plovila u europskim vodama. Postoje i tehnički zahtjevi koji su objašnjeni u direktivi koji se tiču ekvivalentnih materijala, postojećih standarda i tako dalje. Neću ulaziti u detalje sada. Komisija je predložila prilazni e, period od pet godina jer znamo da u nekim slučajevima e, su e, potrebne dodatne prilagodbe kako bi se zajamčila sigurnost aluminijskih plovila na morima. Mi smo imali e, iscrpne rasprave i e, radili smo veoma složene e, studije kako bismo vidjeli dokle možemo proširiti opseg primjene, što ćemo učiniti s plovilima ispod 24 metra i odlučili smo da ćemo njih isključiti iz područja primjene ove direktive. Ali s druge strane, evo već sad vam mogu reći, radimo na takozvanom kodeksu o malim plovilima kako bismo ispravili ovu situaciju jer imamo velike razlike između država članica glede zahtjeva za izgradnju ovih malih e, plovila. To su e, zahtjevi koji jesu funkcionirajući, ali nisu usklađeni u Europskoj uniji i stoga smo odlučili da e, radi sigurnosti putnika isključimo ova mala plovila iz područja primjene ove direktive. U ovoj direktivi komisija predlaže i dodatne izmjene imali smo raspravu o tome što bi se trebalo desiti sa e, teretnim e, brodovima, e, prenamjenjenim teretnim brodovima. U direktivi se jasno kaže da u slučaju prenamjene onda se to primjenjuje na sve plovila, ne samo postojeća i također postoji pojašnjenje od tome na koja plovila će se ova direktiva primjenjivati. Imali smo veoma e, dugu raspravu o tome na koja plovila će se i primjenjivati ova direktiva jer mnoga plovila nisu e, međunarodno priznata, odnosno ne, nisu u skladu s međunarodnim standardima i u tom slučaju ne mogu biti u području primjene ove direktive jer e, ne bismo postigli pravnu sigurnost ako bismo ih uključili u područje primjene direktive. I na kraju imamo još jedan predlog a to e, je direktiva koja se tiče inspekcija. Želim vas samo podsjetiti da se ovo tiče e, plovila koji redovno plove, primjenjuje se na različita plovila, ovisno o zastavi pod kojom plove i inspekcijama kojima su podložni. E, tu imamo, imali smo dosta preklapanja i zabuna, a kako bi te inspekcije bile odražene na dobar, objektivan i učinkovit e, način, kako bi zajemčili da su plovila zaista sigurna, mi smo e, dali ovaj predlog da postoje mješovite inspekcije koje su u nadležnosti E, zemlje luke, e, plovila i e, druge kontrole. Mi smo vrlo dobro naznačili na koji način se te inspekcije trebaju organizirati i to su inspekcije koje su obvezatne. Imamo i tehničke neke zahtjeve o tome koliko redovito se trebaju vršiti inspekcije, da moraju E, biti organizirane tijekom cijele godine, ovisno o tome da li se plovilo nalazi u luci ili ne, koji dio plovila e, će biti podložan inspekciji. Ovo sada možda djeluje malo e, komplicirano, ali smo mi pokušali na vizualan način pokazati koje su razlike za različite skupine E, plovila, možete to razmotriti i možemo razgovarati o tome detaljnije ako želite, ali trebate zapamtiti samo da su glavne izmjene u skupini onih plovila gdje je e, zastava pod kojom plovilo e, plovi različita od države luke. To je najbitniji element i želim naglasiti da smo mi htjeli pojednostavniti obvezatne inspekcije, izbjeći e, nepotrebne inspekcije, ali ni u kom slučaju nismo htjeli ugroziti E, ili umanjiti razinu sigurnosti ovih e, plovila koje se nalaze u Europskoj uniji. Kao i uvijek e, komisija predlaže i dodatne dokumente, radne dokumente kao i provedbeni plan koji se nalaze u prilogu ovog predloga. I samo još jedan slajd za kraj. Ja sam rekla da je ovo dijelom jednog velikog pregleda zakonodavstva na kojem sada radimo i vidjet ćete, odnosno vjerojatno ćete vidjeti i e, druge predloge komisije, ovisno o ishodu pregleda zakonodavstva, za e, sva plovila, čak i ona ispod 24 e, metra. Također imamo i standarde za E, oštećenja na plovilima kao i direktivu iz 2009. godine broj 45 koja je u skladu sa EMS-om. E, mislim da danas poslijepodne imate jednog stručnjaka za ova pitanja koji nam je također pomogao u izradi ovih e, predloga i želim se zahvaliti također i predstavniku Europske Agencije za sigurnost plovidbe e, koji nam je zaista jako puno pomogao u e, ovoj e, izradi predloga. i još jednom se zahvaljujem na pozornosti. Merci Najljepša hvala na ovom izlaganju. Sada predajem riječ izvjestitelju. A prva je gospođa Bilbao. Izvolite. Hvala lijepo. I ja bih vam željela čestitati na vašem, vama kao predsjednici odbora na nove dužnosti. I radujemo se dobre suradnje koju smo imali sa vašim prethodnikom. Evo, nažalost, nije više u dvorani, međutim i odsutnosti mu želimo zahvaliti na prošlih pet i pol godine dobre suradnje. Hvala lijepo komisiji na prijedlozima mi iz Aldea se zapravo slažemo sa ovim načelnim kriterijima, to je da se sve propisi poboljšaju, da budu jasniji, jednostavniji, precizniji, pogotovo da bude preciznija definicija pojedinih pojmova, kao i na to da se želi jednostavnija i jednostavnije tumačenje, jednostavnije i brže primjenjivanje. Mi se slažemo i sa svim kriterijima koji su ovdje predloženi, a što se tiče registra putnika, slažemo se da to bude jedan jedinstveni registar, knjiga upisa, jer e, samo tako možemo popraviti sigurnost e, na plovilima i povećati transparentnost. Smatramo da nam je ovo jedinstvena šansa koja nam se pruža za uporabu i korištenje digitalnih tehnoloških rješenja kako bi e, uklonili i sve moguće još prepreke koje su preostale za provođenje ovih boljih, jednostavnijih propisa. Naravno da između brodova i vlasti treba biti komunikacije, pogotovo ako je došlo do neke nesreće, ali problem je ako dođe do neke nesreće, a vi se nalazite na brodu koji je doživio havariju, onda imate sasvim sigurno drugih stvari koje morate prijeće i brže rješavati nego komunicirati sa nadležnim vijestima. Naravno i to je dio ove rasprave koja se evo aktualno vodi. Što se tiče pohrane podataka, tu se isto mislim, uglavnom smo suglasni sa svime što je predviđeno u ovom paketu propisa. Nadalje, mislimo da je vrlo važno prikupiti podatke i o državljanstvu i nacionalnosti, odnosno, ali mislimo da nam i tu može pomoći ovaj propis kako je zamišljeno. Zatim, što se tiče određenja pojmova, slažemo se da treba potpuno unificirati tumačenje pojmova, dakle definicije, kako ne bi bilo različitih primjena u zemljama članicama. Nadalje, glede primjene same. Mislimo da bi valjalo razmotriti što će se događati sa brodovima i manjim i kraćim od 24 metra. Komisija trenutno razmatra mogućnosti izuzeća ili posebnih odredaba za male ili manje brodove do 24 metra. Međutim, nas zanima kad ćete nam to konačno staviti na raspolaganje vaše zaključke iz komisije? Na koje će se konkretno brodove to odnositi? I kad možemo s tim računati? Mi se inače slažemo ovim generalnim vašim kalendarom kako ste predvidjeli da za godinu dana to sve bude usvojeno i da se počne primjenjivati. Mi se slažemo s tim, treba to ubrzati. Mi ćemo kao klub zastupnika sa svoje strane gura da to ide u tom predviđenom roku. I spremni smo naravno dati svoj doprinos što i činimo. Evo mi smo i suizvestitelji na tome i um, izvješću o tome i radimo maksimalno da kroz više jasnoće povećamo sigurnost naših putnika jer putnici su nam glavni. Hvala gospođo Bilbao. Sada predajem riječ gospođu Damato koja zamjenjuje gospođu Ajuto. Hvala lijepa. Ja sad govorim u ime zastupnice Ajuto koja se ispričala, a njezina poruka je sljedeća. Kolegica zahvaljuje Europskoj komisiji GDMU-u na trudu i naporu koji su uložili u ovu obnovu propisa o sigurnosti putnika u pomorskom prometu. 11. travnja se treba u našem odboru glasovati nakon rasprave koja će biti dovršena kraj veljače kako nam se čini o ovom paketu propisa. I naš cilj je da propisi na sva tri područja budu istovremeno usvojeni. Mi smo primili na znanje poziciju vijeća i smatramo da je potrebno, isto tako to smatramo kao i komisija, da treba preraditi i modernizirati postojeće zakonodavstvo, posebno ovu direktivu iz 2009. Naime, jako je bitno da se poboljšaju e, propisi o sigurnosti putnika na brodovima, da bude jednostavnija njihova primjena. A s druge strane, važno je naravno, s obzirom na incidente koji su se redali zadnjih godina, da sve nadležne vlasti i dalje ostanu budne i prate sigurnosti, poštivanje sigurnosnih standarda. Nadalje, što se tiče brodova kraćih od 24 metra ili aluminijskih brodova i mi se slažemo s time da se to izvadi iz područja primjene direktive jer bi to samu primjenu direktive bitno olakšalo. Mogli bi onda dodati neke dodatne odredbe koje bi došle u i konsenzualno na temelju odluke svih klubova zastupnika, ali mi ćemo raditi na tome kako bi parlament usvojio jedno mišljenje. Hvala gospođo Amato, sada predajem riječ gospodinu Rikeu. Hvala predsjednice. Što se tiče ovog trećeg izvješća i potrebe refita, dakle, komisija, to je u okviru rada komisije da se vodi bolji zakonodavni rad, ali isto tako i da se e, pomogne inspekcijama i sigurnosti cestovnih i pomorskih e, putničkih e, prometala što se tiče ferija, došlo je u zadnjih 10 godina do dovoljno teških nesreća i u Švedskoj i u Koreji. Dakle, sve to jako puno košta u ljudskim životima. Dakle, prijedlog na temelju uredbe iz 89. i 2009. godine koje su e, tu se predlaže da se radi o kategorijama tipa plovila i o državi luke. Dakle, to su dvije stvari koje su se e, međusobno preklapale ponekad, ali tu i tamo su postojale i nedostaci, što je onemogućivalo e, valjane inspekcije. Tako da je predloženo da se drugačije tom pristupi. Dakle, ove dvije godišnje inspekcije, jedna što se tiče usluga i druga na obali su dobre, ali postoje jedna stvar koju nisam razumio, postavio sam pitanje, putio sam pitanje komisiji s tim u vezi. Dakle, kada imamo uslugu koja ide iz jedne države članice prema trećoj državi, a s plovilom koje ne plovi pod zastavom države članice, dakle što tad? Dakle, to još uvijek nisam dobro razumio i molim komisiju da nam objasni što kad se postupa u tim slučajima. Dakle, evo još jedno drugo pitanje, je li potrebno ponovno definirati ili ponoviti o tome koje je nadležno tijelo, država članica, s obzirom da je ona zadužena za te inspekcije, ili možemo možda dati jednu opću definiciju treće pitanje i primjedba o iznimkama. Još nije mi drago da, da se usvajaju takva i takve iznimke izuzeća i neodržavanje inspekcija u slučaju promjene u, u slučaju prenamjene jer postoje neke situacije koje su jako specifične. Dakle, pozivati se na prethodne inspekcije država članica i ukoliko su u rokovima napravljene reći da je to zadovoljavajuće, nisam baš siguran da je to najbolje rješenje. I konačno ima jedan problem, a to je troškovi e, zaustavljanja, blokiranja plovila koji, su, koji idu na štetu luke. Dobro, kada je plovilo blokirano u luci, to predstavlja, to, tu se nanosi šteta luci. No, konkretno nije rečeno na čiji teret idu te lučke usluge. I konačno, zašto 12 putnika, zašto ne više, zašto ne manje, e, kojem to kriteriju kojem je to kriteriju podvrgnuto, ja to nisam razumio. Evo što se ostalo tiče, smatram da je ovo dobro izvješće koje je opravdano i podržavamo inicijativu komisije uz odgovore na ovih nekoliko pitanja. Hvala gospodine Rike. Sada predajem eh, riječ eh, izvjestiteljima u Sijeni. Prvi riječ ima gospodin Poglijes. Izvolite imate riječ. Hvala lijepo. Gospođo predsjedavajuća, i ja vam želim sve najbolje na vaše nove dužnosti koju ste danas nastupili a htio bih zahvaliti i našem prethodnom predsjedniku odbora Krameru na svemu što smo postigli u proteklih dvije i pol godine. Pažljivo sam slušao sve što su rekli predstavnici komisije i slažem se i s argumentima koji, koje su iznijeli, koji su bili razlozi za taj posao, koji su obavili u, u razmatranju, pregledanju propisa. Mislimo da je svaki posao na povećanju sigurnosti putnika uvijek dobrodošao. A suglasni smo s time da se brodovi ispod 24 metra dužine izostave iz primjene ove novo preinačene direktive. Slažem se isto i što se tiče izuzetaka kod materijala, recimo aluminijskih brodova za razliku od čeličnih i tako dalje. I s radošću iščekujemo daljnje nastave, nastavak e, daljnje dokumente komisije. A sada Jackie Foster, hvala. Moja kolega je zapravo već e, bio zadužen za ovaj treći dio paketa, ali ja ću ga onda zastupati jer ga nema. Mislim da je u svakom slučaju to jedan veliki put pred nama i to je ono o čemu se raspravljalo i u komisiji da je to velik posao. A sada da se vratimo na ovo što je izvestitelj Sjene kojeg nema rekao. Glede inspekcija brodova. Koliko sam shvatila, vodiličeni su jako dobri i plodonosni razgovori u komisiji došli se do sada do vrlo dobrih zaključaka. I prema tome, ja ne vidim nekih velikih problema. Ali ono što je bitno, da se direktiva primjenjuje na sve članove EA, dakle zajedničkog gospodarskog prostora europskog. Ali imam nekoliko napomena u vezi sigurnosnih propisa za putnike. Mi apsolutno pozdravljamo što se ovdje neke stvari su se precizirale, pogotovo isključili recimo iz primjene brodovi manje od 24 metra jer vrlo je bitno recimo uvijek u pomorskom sektoru reagirati na različite uvjete, recimo različite vremenske nepogode, različite uvjete u kojima koja zemlja plove, jer nije isto da li vi recimo plovite na Mediteranu ili na Sjevernom moru ili na Atlantiku čak, prema tome to jako sve igra ulogu kod ovih izuzetaka a isto tako pozdravljamo i ovo što ste napisali u vezi delegiranih aktova. Tako da ste nekim, nekim slučajima delegirane e, promijenili u provedbene akte. Isto tako, ono što ste ovdje rekli u vezi kompetencije Evropske unije glede SOLAS i ostalih međunarodnih konvencija, pogotovo u slučajima havarije. Ali imamo i još nešto što nas muči, a to je visina valova. To je bilo u nekim prethodnim propisima, ali mislimo da to nije dovoljno uzeto u obzir. Jer neke zemlje članice to posebno recimo muči, pogotovo na vanjskom otočju Škotske skaliju i hebridima i opće vanjskim otocima, tamo je recimo posebno potrebna dodatna oprema i tu nema nikakvih opravdanja da se to drugim brodovima nameće, ali jer nema nikakvog opravdanja za ekonomskog za to. Međutim, um, danas se naravno brodovi grade koji je tehnološki daleko napredniji, tako da mogu čak i bez dodatne opreme preživjeti u visinu valova i tako vam teška mora. Ali mislimo da tamo gdje odakle ja dolazim iz Velike Britanije zapravo ne, nije opće primjereno onda na svim brodovima nametnuti iste obaveze. Mislimo da tu treba neka izuzeća predvidjeti i s tim se slažemo. Ali u svakom slučaju ćemo nadzirati i dalje bilježiti šta se događa u vezi s tim. A inače hvala puno komisiji na svemu što ste ovdje odradili. I vidite, za većina naših država članica jesu pomorske zemlje i to je mi jako, jako bitno a s druge strane je vrlo bitno da i mi s naše strane kao članice Međunarodne pomorske organizacije ne dođemo u sukob recimo nekih naših propisa sa međunarodnim propisima jer moramo biti u cijelosti usklađeni. Prema tome, hvala vam puno, a kao što sam rekla, mi ćemo nastaviti nadzirati napredak na ovom dosjeu. Merci. La Hvala. Gospođa Montero Dojako ima riječ sada. Obrigada, senjora Presidente. Hvala lijepa. Vrlo sam zahvalni, vrlo sam zahvalni komisiji na ovoj prezentaciji ovih zapravo tri prijedloga preinaka propisa u pomorskom prometu. Mislimo da su to vrlo važni paketi za Europsku uniju i njezine članice jer se s time zapravo svakodnevno bave kao većinski pomorske zemlje. Upravo sam čitala na vijestima da je u Lisabonu došlo do jednog nesreće sa jednim katamaranom 32 ljudi je ozlijeđeno. Prema tome vidite koliko imamo svakodnevno posla sa sigurnošću putnika u prometu pomorskom i zato se moramo s ovim baviti, ovim paketom. I moramo se pobrinuti da naši putnici u pomorskom prometu budu sigurni. A sad među ova tri prijedloga o kojima je riječ, slažem se da je bitno uspostaviti jedan jedinstven regulatorni okvir, jer onda puno jednostavnije raspravlja dalje o detaljima i vršiti nadzor. Međutim, problem će biti kako ćemo to onda implementirati ako želimo ostvariti ciljeve svake direktive zasebno. Osim toga, htjela bih nadalje podvući važnost digitalizacije u i daljnjeg razvoja registra putnika, zatim elektronski prijenos, podataka, jer na taj način ćemo prebaciti, dakle dignuti dio tereta sleđa samih brodarskih kompanija. Zatim, kad dođe do nekakvih e, nesretnih slučajeva ili općenito drugih hitnih situacija, to je jako bitno. Nadalje još komentari komisiji o dvijema stvarima. Da li će zemlje članice doista imati u praksi biti moguće njima upisivati dakle i kontrolirati zajedničke jedinstvene registre kako će to izgledati i druga automatska identifikacija. Čitav mm, niz plovila isključen je iz ovog sustava pa me zanima kako ćemo se nositi sa različitim situacijama u zemljama članicama. Neki imaju tehničke mogućnosti, neke nemaju, odnosno kako ste to mislili mi moramo naravno, smatram ja, mi smatramo da treba isto tako neke nepotrebne odredbe treba maknuti iz ovih direktiva kao što su recimo mjere koje se odnose na roro brodove ili brodove velikih brzina. Tu se moramo apsolutno uskladiti sa međunarodnim propisima. I onda još nešto u vezi inspekcija i sustava inspekcija. On, kako se one sada provode, to se uglavnom bazira, to je na pristupu u koje se temelje na riziku i procjeni rizika. I dakle više ili manje inspekcija ovisno o tome. I sad nas zanima da li je komisija razmišljala o korištenju možda nekog šireg pristupa, sustavnijeg. Mi se inače radujemo budućoj suradnji i nadamo se da ćemo pridonijeti jednoj plodonosnoj suradnji i da ćemo na taj način pomoći sigurnosti naših putnika. Hvala. Sada Keith Taylor ima riječ. Thank you Hvala. I hvala komisiji na vašoj prezentaciji. Imam zapravo dvije stvari koje sam želio iznijeti u vezi sigurnosti. Bio bih vam zahvalan da odgovorite i komentirate. Dakle, prvo je više naše pitanje. Jeste li zadovoljni sa provođenjem postojećih propisa kakve imamo o sigurnosti putnika, koje, nažalost, su sad, naravno, uđu u prvi plan čim dođe do neke nesreće, pogotovo kad e, dođe do gubitka ljudskih života. Pa nas zanima ako ste zadovoljni zašto ovo, ovo sve činite. A drugo, e, u mom nedavnom izvješću o na vlastitu inicijativu o potencijalima pomorskog prometa za putnike, mi smo naglasili kako se mogu i standardi sigurnosti i sve ostalo poboljšati sa višem razinom e, ili kvalitetnijim, da kažemo, posadama koje su bolje trenirane, bolje educirane. I smatramo da se to treba intenzivirati, dakle, usmjeriti se upravo na taj ljudski faktor na brodovima koji će onda pomoći i povećanju sigurnosti. I sad me zanima da nam i vi nešto objasnite još nešto kažete kako vi stojite prema tome kako treba izgledati posada na brodu i da li se smije mijenjati kako se hoće ili ne. Hvala gospođa Majster, izvolite. Nemam ništa dodati što se tiče sadržaja, već imam samo jedno pitanje komisiji gospođi Kopčinskoj. Je li moguće dobiti ovo izlaganje, jer mislim da je bilo od velike pomoći da imamo taj pregled za e, buduću suradnju? Hvala. Mislim da nam komisija ne može odbiti te dokumente, bit će im veliko zadvojstvo poslati nam ih. A sada predajem riječ e, kolegi Ualiju. Hvala lijepo. Od e, tri zakonodavna prijedloga, mislim da smo kod dva prijedloga i sudjelovao u radu. Dakle, Rororo ro, trajekti i brodovi velike brzine i i njihova sigurna plovidba. Druga tema su putnički brodovi koji dolaze u zemlje članice, u luke zemalja članica. Dakle, kod oba dva projekta zakonodavna je u pitanju pojednostavljivanje teksta i povećanje njegove učinkovitosti. Međutim, ne moram sad govoriti o svemu što nas u međuvremenu muči i što se sve dogodilo, dakle migrantska kriza i sve ostalo, ali zbog tih situacija koje su novo nastalih situacija E, mi naravno stalno radimo na našim pravnim propisima kako bi ih prvenstveno poboljšali glede sigurnosti naših građana. I mislim da je vrlo pozitivno sve ovo što se događa i u tom smislu ponovno veliko hvala komisiji na predočavanju ovih prijedloga. Mi smatramo da je već krajnje vrijeme bilo da se ti tekstovi dosadašnjih propisa moderniziraju i da se i prava putnika, ali i prava posade više stave u prvi plan i da se zapravo učine prioritetnim. Nije možda ni tako važno koju metodu mi pritom koristimo, kako ćemo to dakle postići, ali je bitno da to u tome uspijemo. Isto tako bitno je u svemu tome angažirati i sve operatere brodske kompanije, dakle sve dionike da u tom sudjeluju. Kod roro putničkih brodova morat ćemo prihvatiti zajedničke definicije, zatim kod e, jedrlica, pogotovo jedrlica manjih od 24 metra, tu moramo uskladiti naše definicije, a prijedlozi zemalja članica su uvijek dobrodošli mogu se tu uzeti u obzir jer e, tu se možda mogu neke pojedinosti riješiti ili neka specijalna izuzeća jer su situacije različite. Ja sam svakako stalno u kontaktu sa stručnjacima i uvijek ću uzeti u obzir vaše komentare. Najpšu hvala, dragi kolega. Sada ponovno predajem riječ komisiji. Dakle, gospođi Košnjevskoj. Izvolite. nam hvala. Dopustite najprije da vam iskreno zahvalim na svim mojim pitanjima i komentarima. Jer upravo je to ono što sam očekivala vidim kolika je vaša briga i koliko ste zainteresirani za pitanje pomorske sigurnosti. Najprije želim reći naravno da će ova prezentacija biti na vašem raspolaganju, a por toga ja i kolege koji su radili na ove na ova tri prijedloga bit ćemo na raspolaganju također u bilo kojem trenutku e, kad vam zatrebamo. Želim odgovoriti na nekolicinu pitanja tako što to bih e, spomenula pravila za plovila do 24 metra. Dakle, najprije smo počeli raditi s dionicima na tom pitanju i namjeravamo to predstaviti do kraja godine. Dakle, to bi trebalo biti na raspolaganju, odnosno dostupno više manje istovremeno kad ćemo e, i privesti kraju rad na ovom prijedlogu, ali želim najprije ukazati na činjenicu da e, mi to nismo na isprava zamišljala kao zakonodavni e, prijedlog i zato i jesmo usvojili ovo ovakav naslov. No, želim vas podsjetiti da plovila do 24 metra nisu pokrivena nikakvim međunarodnim normama i otud e, velika raznolikost e, regulatornog pristupa po, u državama članicama i zato se i pokušava raditi na prvim mjerama prije nego što pređemo na konkretnije obveznije norme kasnije. Što se tiče pitanja o inspekcijama, to je nešto što je isto tako u vezi sa provođenjem inspekcije. Naime, inspekcije su ključni element e, kako bi se postaralo da plovila budu sukladna sigurnosnim standardima, normama i kako bi te norme bile učinkovitije i treba biti transparentnije, pružati veću sigurnost eh, glede onoga što se očekuje i kada se to očekuje. Dakle, to smo htjeli staviti u prijedlog ko što i kad treba eh, pregledati. A što se tiče provedbe, naravno da radimo sa Europskom agencijom za pomorsku sigurnost EMSA koja eh, ide od luke do luke diljem Europske unije i provjerava kako se provode eh, pravila i imamo isto tako čitav niz informacija koje dobivamo i koje potvrđuju kako napreduje inspekcija na plovilima diljem Evropske unije. Dakle, u biti čitav ovaj koncept koga u kakvim okolnostima kontrolira dosta je složen, tako da sam to možda prebrzo eh, spomenula putem jednog slajda s kompliciranom tabelom, ali kad god imamo razliku, dakle, kada je zastava e, na e, zastavi države drugačija od zastave e, luke, onda ima se dodatna inspekcija u luci kako bi se postaralo da nema nikakve sumnje o sigurnosnim mjerama. Postavljeno jedno jako relevantno pitanje, moram reći, kada se radi o podacima putnika, dakle kako se provodi jedinstveni pro, prozor u, na raznih država članica, kako to napreduje. Dakle, mogu reći da to napreduje, ali ne onako brzo kao što bismo željeli. I surađujemo s državama članicama kako bi se to unaprijedilo, no kao što je rečeno, postojanje učinkovitog digitalnog okvira i sustava koji će biti operativan i spreman za uporabu i lako dostupan. To je temelj svega ukoliko želimo da pomorski promet e, funkcionira na moderan i učinkovit način. Postavljeno je pitanje o automatskoj registraciji o mogućnosti da se EAS koristi kao alternativno rješenje, no odluka država članica išla je više u smjeru uporabe jedinstvenog prozora. U svakom slučaju to je nešto na čemu se radi i vjerujem da uz trenutni rad komisije koja se bavi potencijalnim poljem primjene za reviziju malteške direktive, to je nešto što namjeravamo predstaviti iduće godine i u, i u tom kontekstu doista se potpuno slažem sa onim što ste rekli, dakle da moramo sagledati pomorski promet ne kao paket, već kao jednu cijelinu i treba pokušati napraviti stvari tako da se ne donose kontradiktorne mjere i odluke kroz različite zakonodavne tekstove. Dakle, to ćemo napraviti, za to ćemo spobrinuti s jedne strane kroz ovaj fitness check, a s druge strane kroz druge tekstove i mjere. Mislim da glede ključnih pitanja koja sam pribilježila da je to to. Još jednom želim zahvaliti na svim postavljenim pitanjima i e, radujemo se budućoj suradnji s vama e, u e, radu na ova tri prijedloga. Da, ispričavam se. Da, izvolite gospodine Taylor. Evo, ja imam samo jedno pitanje koje se tiče obuke. Mislim da to niste spomenuli. Možete li nam reći kakve su vaše namjere po tom pitanju? Ispričavam se da u potpunosti u pravu, to je, to je pitanje koje sam previdjela. Dakle, u kontekstu ove provjere e, radimo na režimu STCW, da se, i tu se želimo postarati da je to rađeno u sukladnost s međunarodnim okvirom i tu je još jedan prijedlog e, na kojem trenutno radimo, koju reviziju radimo i na temelju te revizije vidjet ćemo Dakle, trebamo imati jedan revidiran e, okvir. Neću reći novi okvir, jer to bi bilo krivo rečeno, ali imat ćemo moderniziran okvir e, za iduću godinu, a koji će se baviti prvenstveno obukom i kvalifikacijama osoblja na plovilima. Gospođo Foster, imate jedno kratko pitanje? Biću, biću jako kratka, predsjedateljice. Da, ja sam postavila pitanje o visini valova. Niste, niste, niste to spomenuli sada, dakle nije bilo odgovora, tako da bih htjela čuti, barem da, barem da mi kažete da se čuo što sam pitala. Doista, tu se radi o temi koja ovisi o državnom članicama donekle, ali je e, jako specifična za Ujedinjenu kraljevinu. Zato mi primamo na znanje to. Sad, bilo je teško to u potpunosti odraziti, preuzeti u ovom prijedlogu koji je, e, koji je predstavljen, ali da, u potpunosti smo svjesni toga. Gospođo, ja se želim odvezati na pitanja gospodina Rikea, jer nisam čula odgovore koji su išli u tom smjeru. Dakle, bilo da se radi o blokiranju plovila u lukama i ovo pitanje od 12 putnika, zašto 12? Zatim, možete li nam reći, dakle, usluga države spram usluga trećih zemalja? Dakle, to je još i treće pitanje gospodina Rikea, a trebaju nam konkretni odgovori. Hvala. više sam gledala na sat da vam ostavim dovoljno vremena za nastavak sjednice, ali da, evo, započet ću sa inspekcijama, dakle, nadležnost inspekcije. Kad god imamo plovilo koje redovito plovi između europske luke, dakle, bilo da se radi o europskom plovilu koje ide u neeuropsku luku, dakle, tada ovisno o zastavi pod kojim plovi. Dobro, daću vam konkretnije primjere, jer ovdje se malo zbunjem s lukom. Dakle, ako imamo plovilo koje plovi pod francuskom zastavom između luke u Marseju i Ajakciju, onda neće biti kontrole inspekcije u, luci, ali ako ima talijansku zastavu, onda će se primjenjivati kontrola e, luke. Ako imamo plovilo koje izlazi izvan Europske unije, onda državna lučka kontrola se neće primjenjivati i onda će se primjenjivati prijedlog o zajedničkom, e, zajedničkoj inspekciji. S druge pak strane, u slučaju usluge između Marseja i Tanžira, imate francusku zastavu ili bahamsku zastavu, onda će se primjenjivati inspekcija države luke. Kao što rekao, malo je složena situacija, u svakom slučaju treba se imati na umu i e, plovilo pod kojim plovi, e, zastava pod kojim se plovi i e, gdje se nalazi luka, pa će se onda shodno tome svemu primjenjivati pravilo inspekcije. Što se tiče vašeg pitanja o snošenju troškova, svi troškovi koji se tiču inspekcije, njih podnosi vlasnik, brodovlasnik i odnosno operater, i to troškovi, dakle, na koje ste vi mislili, a drugi troškovi kao što su troškovi do koji će doći koji će snositi luka, to je opet nešto što e, ide e, na što će snositi brodovlasnik, dakle da tu neće doći ni do kakvih e, razlika. Hvala. Hvala. Mislim da ćemo voditi zanimljive rasprave jer su postavljene konkretna pitanja, a nismo dobili baš puno konkretnih odgovora. Tako da ćemo se vratiti na te, ta pitanja. Što se tiče e, rokova za, e, dakle u radu na ova tri izvješća, 27. i 28. veljače tekuće godine. I nastavljamo po dnevnom redu sa točkom koja se tiče razrešnica za 2015. E, Europske komisije i agencija. Ja sam izvjestiteljica zajedno sa gospođom Schmidt. Dakle, što se tiče razrešnice za 2015. 15. Dragi kolege, Ovdje se radi o ustavljenom postupku, dakle razrešnice za izvršno tijela za 2015. godinu. Imate brojke 2 milijarde 276 milijuna eura 2015. E, milijarda 742 milijuna potrošena od MIE, e, sigurnosti putnika i agencija e, za zaštitu putnika. Stopa je od 77% za ulaganje ove prirode. Isto vrijedi i za preuzete za kredite za istraživački rad. 2015. je također i bila godina e, sve veći korištenja novih instrumenta instrumenata za strateška ulaganja. O tome je puno bilo riječi na našem odboru. Ocjena pokazuje da 70, 63% sredstava je otišlo u tri zemlje, a broj cestovnih projekata, nažalost, e, je isuviše velik, isuviše ih se puno financira, a istovremeno taj strateški fond je trebao ciljati jedan od velikih prioriteta, dakle mobilnost i to održivu mobilnost. I iz tog razloga sam htjela u ovom izvješću podsjetiti da ta ulaganja moraju biti bolje usmjerena prema doista održivim infrastrukturama, a tu mislim na željeznički promet, vodne putove, Zatim, tu se i govori o prelasku shift rail, prelasku na zajedničku poduzeće shift rail. Nismo dobili nikakve preuzete obveze. očekujemo u petom mjestu 2016. godine da će dobiti određena sredstva što će omogućiti da spređe u operativni dio posla. A zaključno sam i podnijela određen zahtjev, a to je da proračun za transport Europske unije njega je jako teško identificirati i za nas, a i za naše sugrađane to je jako teško, jer jednostavno financijske infrastrukture dobio je sredstva iz različitih e, fondova, bilo da se radi o fondu za kohezijskom fondu, Federu, Europskom fondu za strateška ulaganja, tako da se doista nadam da ćemo dobiti od e, tijela komisije jedan instrument za vizualizaciju tog budžeta, ali po vrstama prometa, po tipovima prometa i na taj način ćemo moći provjeriti koji je voluntarizam, kakav je voluntarizam Europske unije o održivim Dakle, kako želite da ocjenimo kakva je namjera Europske unije, dakle da se posveti e, ženici plovnim putovima, biciklu, e, ako nemamo takav e, instrument, dakle to će omogućiti i europljanima, a i nama da vidimo doista koji su stvarni prioriteti. Dakle, na temelju ovih komentara predlažem da se da razrišnica komisiji za izvršenje proračuna za 2015. godinu, a kada se radi o razrješnici Europsku agenciju za pomorsku sigurnost i agenciju za e, željenicu i sesar, imajući na umu dobro, izvršenje proračuna za 2015. svakako ćemo im dati razrišnicu. A sada pozivam kolegicu Schmidt da uzme riječ. Ja, danke, Frau Hvala lijepo. Ja imam tu čast i radost veliku da vam mogu kazati kako je revizorski sud zapravo kod sve četiri agencije o kojima trebam izvještavati rekao da je, da je financijsko računovodstvo bilo kompletno uredno. A ja ću vrlo kratko govoriti o svakoj agenciji. Prema dnevnom redu počinjem sa agencijom EMSom, Europskom agencijom za pomorsku sigurnost. Dakle, vrlo je lijepo da su sve preporuke i opažanja iz raznih revizija iz proteklih godina uzete u obzir i da nisu uočene nikakve mjere u obradi koje bi se mogle negativno utjecati na rizike povezane s aktivnostima agencije u 2015. godini. Osim toga je situacija sljedeća. Agencija je kod e, cijelom svom radu nastoje ostvariti sinergije djelovanja s drugim decentraliziranim agencijama kako bi bila djelotvornija, učinkovitija i smanjila troškove, što isto naravno opet čovjeka raduje i što je jako dobro. A inače ističemo i doprinos Agencije po morskoj sigurnosti, sprečavanje onečišćenja u Europi koje prouzrokuju brodovi i kao i potporu koju daju nacionalne države članice i komisije u primjeni međunarodnog prava i prava Unije. To sve treba posebno naglasiti. Osim toga, suradnja agencije s ostalim agencijama Europske unije, pogotovo u odnosu na izbjegličku krizu, je vrlo činjenično što isto naravno treba pozdraviti, a treba naglasiti da valja pružiti financijske, materijalne i ljudske resurse agencijama kako bi i dalje mogla svoje zadaće učinkovito i na opće zadovoljstvo svih nas izvršavati. Još sad samo još nekoliko riječi o komparativnim analizama radnih mjesta u agenciji prema kojoj je ispalo da je 21,67% zaposlenih na radnim mjestima u administrativnoj potpori i koordinaciji, dok je 71,29% ljudi zaposleno na operativnim zadaćama, što im ja smatramo da je jako dobro jer to je upravo naš cilj bio. Nažalost e, se mora i smanjivati broj zaposlenih, jer e, kažemo jako nažalost zato što agencija mora paralelno obavljati različite druge zadaće pa onda ne smijemo zaboraviti da ovo smanjenje radnih mjesta neće imati samo pozitivne posljedice. Nadalje, valja naglasiti da je kod objavljivanja biografija svih članova na web stranici životopisa kao izjava o financijskim interesima stalnih i zamjenskih članova na internetskoj stranici e, smo vidjeli da nije sve kompletno objavljeno pa mislimo da bi upravo te izjave o financijskim interesima koje kod nekih članova još neki nedostaju trebale biti podhitno objavljene. Dakle, nakon svega ovog mogu samo predložiti da se izda e, razrešnica agencije I Sad nastavljam dalje. Sljedeća je EASA i tu se predlaže jedno e, a razdavanje davanje A situacija je takva da smo 2015 proveli nekoliko kontrola koji su se uglavnom odnosili na certifikacijske usluge, putne troškove i razne druge plaćene stručne usluge i mogu reći da na naša opća radost su sve ove revizije koje su provedene pokazale da je poslovanje bilo apsolutno uredno i u skladu sa propisima. Nadalje, agencija se cijelog godine trudila da poboljša nadzor potrošnje sredstva i nadzor izvršenja, dakle proračunskih sredstava i da je redovno obavještavala sve nadležna tijela i gremije o svemu što se događalo, tako da je sve teklo bez ikakvih kašnjenja. Agencija ima vrlo ključnu ulogu u jamčanju najviše moguće razine sigurnosti zračnog prometa u cijeloj Europi. I tu valja i naglasiti da je potrebna pravilna koordinacija sustava upozoravanja informacijske strukture, osobito kad je riječ o letovima iznad područja sukoba. I sad e, u svjetlu jednog brzog razvoja sektora civilnog zrakoplovstva ističe se da kako ističemo da treba agencije dodijeliti potrebne financijske, materijalne i ljudske resurse kako bi ona mogla posebno na području sigurnosti i zaštite okoliša uspješno izvršavati svoje regulatorne i izvršne zadaće, a da pritom ne bude ugrožena njezina neovisnost i nepristranost. Nadalje, jedno višegodišnje planiranje programa od 2016. do 2020. postoji, a ono sadrži i strategiju rada agencije i njezine višegodišnje ciljeve i naravno ono prevedeno i pras, Eh, razdijeljeno na godišnje djelovanje. Kad to sad onda uzmemo, zatim pogledamo drugo ocjenjivanje kadra agencije prema referentnim vrijednostima, vidimo da je 13,8% radnih mjesta namijenjeno administrativnoj potpori i koordinaciji, dok 79,5% namještenika radi na operativnim zadaćama, što također eh, pozdravljamo. Mm, ipak još moram jednu žalosnu temu malo spomenuti Evo, stvarno je jako žalosno da se unatoč naporima ni nakon 16 godina nismo uspjeli dogovoriti i postići sporazum o sjedištu agencije. I to u skladu sa našim zajedničkim pristupom decentraliziranim agencijama koje je postignuti između parlamenta, vijeća i komisije Kazano je da za sve agencije treba sklopiti sporazum o sjedištu i to prije početka operativnog djelovanja dotične agencije. A evo, sad to već 16 punih godina traje i nismo uspjeli i stvarno mislim da je krajnje vrijeme da se to napokon i napravi i da se to regulira kako bi odnosi među pojedinim pravosudnim organima između nacionalnih zemalja članica i same agencije se mogli regulirati i do kraja urediti a u tom kontekstu predlažem i da parlament e, da različnicu izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost zračnog prometa. Sad sljedeća nam je agencija za željeznicu Europska agencija za željeznicu i tu je uglavnom sve u redu. Tu imamo poboljšanja kod prenesenih sredstava iz 2014. i to nas jako veseli. Nažalost, nemamo još nikakvih mjera za ispravljanje i za korekciju s obzirom na napomene i opažaje revizorskog suda iz protekle godine prije toga. Osim toga, žalosno je i da um, još uvijek nije, nisu ispunili obvezu da poboljšaju svoj sustav zapošljavanja ljudi. Norme interne kontrole također nisu u cijelosti se nisu pridržavali standardima interne kontrole, a ni su dovršeni još uvijek ni nekoliko prioritetnih aktivnosti iz 2015. Primjerice, to je postupak za opis radnog mjesta, zatim sustav za upravljanje kompetencijama, te postupak za upravljanje incidentima. Što se tiče ovih radnih mjesta i analize radnih mjesta, ovdje možemo reći da ovdje imamo 21,14% zaposlenih na, u administrativnoj potpori i koordinaciji, dok 64,61% ljudi radi na operativnim zadaćama. Nažalost, je udio onih koji se neposredno bave operativnim zadaćama smanjio se i svi znaju da je to ono što je meni najžalosnije, da se upravo na operativnim zadaćama smanjuje broj zaposlenih. To mi je posebno tužno. Strateška uloga agencije kod poboljšanja konkurentnosti željeznica u odnosu na druge moduse načine prijevoza i to valja ovdje naglasiti. To pogotovo zato što se ovdje potiče ulazak na tržište jamčenje nediskriminacije, učinkovitija potrošnja javnog novca na usluge prijevoza javnim sredstvima te na bolje upravljanje infrastrukturama. Nadalje, treba poduprijeti i jamčenje sigurnosti i interoperabilnosti europskog željezničkog sustava i tu pogotovo bi tu govorili o sustavu ERTMS-a, a mislim da bi trebali i onu inicijativu da se novi postupak pokrene kako bi zemlje članice i svi dionici sudjelovali u razradi radnog programa do 2020. godine, dakle to bi trebali apsolutno pozdraviti, kao i ustanovljavanje platforme svih zainteresiranih stranaka i dionika kod RTMS-a i mislimo da i to stvaranje platformi za dionike u okviru Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom je doista nada sve važno. Što se tiče posljedica razlika dakle uklanjanja razlika među zemljama članicama i uklanjanja zadnjih barijera koje se tome priječe i tu valja pozdraviti sve mjere koje su poduzete. Dakle, sve u svemu možemo vrlo pozitivno gledati na ovo izvješće i stoga predlažem da se i ovoj agenciji izda razrišnica. I na kraju imamo još SESAR, zajedničko poduzeće SESAR i njihovo izvješće za 2015. Dakle, s jedne strane imamo Sesar 1, a u drugom imamo Sesar 2, to je Sesar 2020. To je, kao što vidimo, proračun dva odvojena dijela. Jer 2015. je bila prijelasna godina između programa Sesar 1, koji je ispunio 80% svojih ciljeva, te programa Sesar 2020 koji se nalazi u zapravo još istraživačkoj fazi. I mi znamo da godišnji proračun SESAR 1 je objavljen u srpnju i čini nam se da nije baš u cijelosti usklađen sa okvirom SESAR 2020. Nadalje, isto nam je jako žao da se nije potpisao i sporazum o novom poduzeću Eurokontrol i njegov planom rada za idućih četiri godine. I mislimo da on nije se, dakle, obnovio već taj sporazum i nije bilo moguće prikazati proračun za doprinos u naravi, te detaljni višegodišnji proračun izvješća o njegovu izvršenju osim za 585 milijuna eura. Nadalje, e, imamo i pozdrav, vrijedno je pozdraviti razređenu internu strategiju protiv e, prevara koja je zaista uspjela kao i ambicionirane ciljeve u radnom planu za 2015. plus, kao i njihove pojačane ekonomske, da kažem, očekivanja i ambicije od rezultata rada. Što se tiče radnih mjesta, 54% e, radnih mjesta je u operativnom području, a više od 40% je u upravnom administrativnom dijelu. Prema tome mislim da tu još imamo prostora za poboljšanje. I na kraju jednu važnu ulogu koju zajedni, treba istaknuti, važnu ulogu koju zajedničko poduzeće ima u koordiniranju i provedbi istraživanja u okviru projekta SESAR, jednog od temeljnih projekata za uspostavu jedinstvenog europskog neba. Evo, unatoč ovim, nali, ovom nekolicini ovih sitnih manjih komentara, ipak predlažemo da se da različnica izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća. hvala gospođo Šmit. Sada predajem riječ izvjestiteljima u Sjeni, a prvi je gospodin Deli. Hvala predsjedateljice. Bit ću jako kratak. Najprije želim zahvaliti vama na nacrtu različnica koju ste stavili Napravo, Mislim da je to dobar temelj e, za daljnji rad i u svojstvu izvjestitelja sjeni Europske puške stranke nastojat ću učiniti da to bude malo više uravnoteženo kako ne bismo kako bi naglasak bio malo širi, ne samo na shift rail. Mislim da je to dobar pristup, ali mislim da trebamo više ravnoteže u tome svemu, uzeti u obzir neke e, aspekte koji se tiču zaštite okoliša, ali i gospodarske prirode. Hvala. Hvala gospodine Deli. Sada gospodin Slatovski ima riječ, izvolite. Hvala predsjedateljice. Prvi put uzmem riječ od kako ste vi preuzeli predsjedanje, tako da vam želim zahvaliti i čestitati na imenovanju i zahvaliti predsjedniku odlasku gospodinu Krameru. A sada što se tiče razrešnica, želim zahvaliti gospođi Schmidt na njenom mišljenju. Ostvaren je vidljiv napredak u svim područjima. vidimo da je Europski revizorski sud napravio dobar posao, osobito imajući na umu nove odgovornosti i nadležnosti agencija. Stoga se u potpunosti slažem s gospođu Schmidt i to je sve od mene. Dobro, sada ću predati riječ predsjednicima komisije koji će nam odgovoriti na Posljedna pitanja. Predam riječ gospođi Karmisak, ako se ne varam. Predstavnici komisije, da. Možete li ponoviti, molim vas? Kažmirčak. Znam da nije jednostavno, to je poljsko prezime. Dobro. Možda bih najprije postav, započela na pitanja koja se tiču decentraliziranih agencija, a to je jako važna uloga. Njihova je uloga jako važna za provedbu politike prometa. Istovremeno oni su neovisni glede upravljanja uprave, što čini da je jako teško, da je jako teško njima upravljati, osobito ove manje. U biti konsolidacija uprave u našim agencijama je primjećena i komisija se s tim slaže. Tu je provedba preporuka revizije i interne revizije i revizije Europskog revizorskog suda. Dakle, oba su, obje te razine bile su jako zadovoljne i dao svoj doprinos e, unapređenju upravljanja tih tim agencijama. U tom smislu želim reći da Europska agencija za željeznički promet uspješno je provela preporuke glede zapošljavanja. To je bilo to je bio dugoročni problem još od 2013. godine i sa zadovoljstvom mogu reći da je taj problem riješen na zadovoljavajući način i vjerujemo da je to jako dobar znak biti. Što se tiče pitanja smanjenja ljudskih resursa, dakle osoblja, to je veliko pitanje za svaku od agencija. Mi smo došli sada do konca petogodišnjeg razdoblja u kojem e, se interinstitucionalna skupina e, za agencije dogovorila da će doći do e, smanjenja djelatnika od 1% u svakoj decentraliziranoj agenciji i još 1% osoblja će biti upotrebljen za zadovoljavanje prioriteta i sa mogu reći da agencije EMSA i ERA su dakle uspjele e, izvući koristi iz toga svega. Dakle, iako su se odrekle 5% osoblja, vrać, e, tijekom pet godina ukupno vraćena su im neka mjesta upravo zahvaljujući tome što se uvidjelo da su dobile nove zadatke, nove nadležnosti i što su očene sa većim poteškoćama u zadovoljavanju svojih novih obveza. EMSA će također dobiti nova radna mjesta zbog uloge koja je dodijeljena u Evropskoj Europskoj graničnoj službi i obalnoj straži predloženo je dakle da se MC daju sva mjesta koja, koja je zatražila. MC je bila naravno jako razumna, nije, nije tražila ogromne e, nije imala ogromne zahtjeve kako bi se to tijekom e, pregovora smanjilo. Ne, oni su bili jako razumni i komisija smatra da to treba e, uvažiti, priznati i ispuniti njegove zahtjeve. Također treba uvidjeti da se ovdje radi o drugoj godini o takozvanog novog višegodišnjeg proračunskog razdoblja za sve agencije i to je važno jer ćemo ne samo godišnje moći vidjeti što agencije trebaju i žele ostvariti, već ćemo u tom višegodišnjem programu moći znati koje su njihove namjere sve do 2020. Kada se pak radi o ERI, Europske agencije za željeznički promet, njoj, njoj je potrebno novo osoblje za novo osoblje u okviru četvrtog paketa mjera za željeznički promet koji je usvojen prošle godine. A tu se radi o jedinstvenom referentnom mjestu i certifikaciji. Oni se jako dobro pripremaju za taj rad, a sada razmatramo koji će im resursi biti potrebni za 2020. Dakle, koliko e, možemo žonglirati između potreba agencije s jedne strane i e, raspoloživih e, mjesta, a sukladno proračunu. No u svakom slučaju komisija je u potpunosti svjesna značaja interoperabilnosti i računajući RTMS. Indikatori broja upravnog osoblja su jako važni za agencije. Radit ćemo na tome i na smanjenju tih e, radnih mjesta, iako to nije ništa loše. Dakle, želim samo reći da je SESAR zajednički poduhvat i e, ovo mjerilo prema o decentraliziranim agencijama je navodi na krivi put, jer veliki broj osoblja su menadžerski imaju menadžerske uloge. Dakle, teško je praviti konkretne razlike. Tu su neke, neki kriteriji koje bi se moglo bolje upotrijebiti. I za kraj želim reći da u potpunosti podržavamo značaj izjave o sukobu interesa i Dakle, što se tiče upravnih odbora, podsjećamo ih na to i svakako imamo jednu prirodnu rotaciju u tim e, odborima. Što se tiče EFSU-a, ako dopustite, predsjedateljice, mi ćemo surađivati na tom pitanju s vama i dostaviti vam dodatne informacije nakon e, ovog sastanka. Najpša hvala. Sada predajem riječ gospođi Šmitu koliko želi nešto reći za kraj, te ću onda zaključiti sa sjednicu. Mislim da je već sve živo i moguće kazano. A sljedeće godine ćemo, odnosno tijekom ove godine ćemo još o tome raspravljati. Ali mislim da su ove točke sa lokacijama, za proizvodnju i pitanjem zaposlenika, da će to biti glavne točke o kojima ćemo govoriti. hvala. mislim da je ovo ipak e, postoji jedna važna stavka na kojoj nisam ništa rekla, ali ja insistiram na činjenici da proračun za transport bude dostupan svima. Kako zastupnicama, tako i europljanima, jer se doista ništa ne zna o tome. Mislim da trebamo razmisliti o instrumentu za vizualizaciju stavki u tom proračunu koji će nam omogućiti da doista razumijemo u što i gdje se ulaže. I to treba biti dostupno svima. Dakle, ja mogu ponovno pokrenuti ovu raspravu s vama jer mislim da se ovdje radi o jednom od ključeva europskog jedan od ključeva europskog projekta jeste informirati. Dakle, ako informiramo, raspolažemo s dobrim informacijama, onda nećemo upasti u situaciju dezinformacije. U redu? Dobro, dakle, dragi kolege, zaključujem sastanak. Samo želim reći da uh, amandmane, rokovi za amandmane, osobito kada se radi o razrješnicama za 2015. Dakle, rok je drugi veljače u 14 sati. Toliko. En tout cas, on se retrouve tout à l'heure à 15 heures. U svakom slučaju nastavljamo s radom u 15 sati. Zahvaljujem vam na pozornosti i suradnji u ovim mojim prvim koracima eh, u predsjedanju.